Ladies and gentlemen, Dame i gospodo, dobro vam jutro. Predlažem da počnemo sa ovom sjednicom od Odbora za sigurnost i obranu. Pozdravljam članove odbora, eh, asistente i goste. Htjela bih vas podsjetiti da se ovaj sastanak prenosi putem interneta a što se tiče jezičnog režima, prioritet e, su dobili jezici punopravnih članova našega pododbora. Što se tiče programa današnjega rada, našeg dnevnog reda, E, njega ste dobili i ako nema nikakvih primjedbi e, ja ću smatrati da je dnevni red usvojen. Zamolila bih vas sada da prihvatite zapisnik sa prethodna dva sastanka, sastanka održanog 28. svibnja i s dvodnevnog sastanka koje smo održali u lipnju 16. i 17. lipnja. Rok za podnošenje komentara i primjedbi je danas kraj ovoga sastanka, znači danas poslje podne do kraja ovoga sastanka možete podnijeti primjedbe ako ih imate. Dopustite sada da prijeđem na prvu točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja sa zamjenikom glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje, e, to je ambasador Popovski. Želimo mu dobrodošlicu, on je česti gost na našim sastancima i e, uistinu uvijek ste dobrodošli. Tema su, e, tema je zapravo budućnost, odnosno perspektiva zajedničke sigurnosne i obrambene politike nakon e, samita u lipnju. E, ambasador Popovski će napraviti procjenu e, zaključaka sa tog samita i iznijeti nam svoje stavove. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice, drago mi je ponovno biti ovdje s vama. To je trebalo biti Europsko vijeće koje će biti posvećeno sigurnosnim i obrambenim pitanjima, na kraju nije bilo baš tako zbog čitavog niza razloga. No unatoč tome u lipnju Europsko vijeće ponovno je naglasilo svoju predanost pitanjima sigurnosti i obrane i u to u kontekstu sve lošijeg sigurnosnog okruženja Europe. Ako pogledamo zaključke Europskog vijeća možemo ovdje vidjeti dva glavna ishoda. Prvo je zahtjev upućen visokoj predstavnici da osmisli vanjsku i sigurnosnu politiku do e, lipnja 2016. godine Federica Mogherini već je iznijela prvi dio te strategije uoči Europskog vijeća, a to je bila procjena sigurnosnog okruženja za države članice, a sada će uslijediti drugi dio koji će se sastojati od vrlo širokih konzultacija sa stručnjacima, predstavnicima država članica, akademicima e, i ostalo i nakon toga će se izraditi sveobuhvatna strategija kao što je to Europsko vijeće i tražilo do lipnja sljedeće godine. Drugi važan ishod je ponovno naglašavanje predanosti zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici uključujući uz nova izdvajanja iz proračuna i nove potpore za obrambenu industriju u Europi. Dakle, prvobitna ideja bila je da se vijeće u najvećem dijelu svoje sjednice bavi sigurnosnim i obrambenim pitanjima, međutim kao što se često događa na dnevnom redu su bila i druga važna pitanja, migracijska kriza, situacija u Grčkoj, tako da se nije mnogo vremena moglo izdvojiti za sigurnosnu i obrambenu politiku, međutim ipak se o tome raspravljalo. Prije svega u petak 26. lipnja na sjednicu je pozvani glavni tajnik NATO-a a čelnici europskih država usredotočili su se na nekoliko konkretnih pitanja u nacrtu zaključaka. Dakle, rasprava se odvijala, iako možda nije bila onoliko živahna kao u prosincu 2013. godine. Zaključci su kratki, to je općenito trend u današnje vrijeme da zaključci Europskog vijeća budu sažiti, ali u njima se ipak nalaze e, glavne poruke vezane uz budućnost sigurnosne i obrambene politike. Prije svega potvrđeni su zaključci do kojih su došli ministri obrane e, u e, svibnju. Neću se sada vraćati na to, o tome se već raspravljalo na prethodnim sjednicama. E, tu postoji i čitav niz strateških ciljeva Europske unije. Prvi sam već spomenuo, izrada globalne strategije. Potom traži se više ulaganja u području obrane. Dakle, prihvaćeno je da europljani moraju više izdvajati za e, obranu, a da se pritome naravno ne duplicira ona e, izdvajanja koja se rade u sklopu NATO-a. E, u svakom slučaju smatra se da se izdvajanje za obranu može bolje oblikovati, da se njime može bolje upravljati. E, nakon toga utvrđeno je da treba ojačati europsku obrambenu industriju. Dakle, to se konkretno spominje izdvajanja financijskih sredstava upravo za tu svrhu. E, komisija je odlučila osnovati program e, u području istraživanja i e, inovacija, dakle upravo za potrebe obrane. Na tome se trenutačno radi. Postoji jedna savjetodavna skupina u kojoj su predstavnici i Europskog parlamenta, predstavnici država članica i obrambene industrije te Europske agencije za obranu. Te pripremne akcije ako sve bude dobro, završit će 2017. godine i tada bi se to moglo pretvoriti u redovitu proračunsku liniju za obranu koja će biti prihvaćena u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. U svakom slučaju izvješće o tome e, što se sada radi bit će podastreto ministrima obrane u prosincu. E, također se spominje i jačanje malih i srednjih poduzeća i važnost sigurnosti e, dobave materijala u području sigurnosti i obrane. Čelnici su također u tvrdili da postoji velika prijetnja koju izaziva takozvano hibridno ratovanje, odnosno hibridna taktika i zatraženo je da se izradi strategija kako se boriti protiv takvih hibridnih taktika od e, visoke predstavnice i od Europske službe za vanjsko djelovanje traži se e, da daju svoje prijedloge. Cilje, dakle, prije svega podići svijest o tome, dakle, znamo da te prijetnje postoje u Europi i izvan Europe i cilj je pojačati otpornost Europe u odnosu na takve prijetnje, a to naravno znači mnogo toga, kako zaštititi našu ključnu infrastrukturu, kako se boriti protiv agresivne propagande. Dakle, važno je da se taj okvir razvije e, zajedno sa Europskom e, komisijom koja ima vodeću ulogu u mnogima od ovih područja, u tome će sudjelovati Europska agencija za obranu. Ovo pitanje je naravno od interesa i za NATO i mi već uvelike surađujemo sa kolegama iz NATO-a. E, tu je osobito važno područje podizanje svijesti, suradnja civilnog i vojnog osoblja, obuka e, i tako dalje. Potom Europsko vijeće ponovno je naglasilo važnost partnerstva kao jednog od stupova e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To je partnerstvo s drugim organizacijama kao što su NATO, e, Ujedinjeni narodi, e, Europska, oprostite, Afrička unija i tako dalje, ali i partnerstvo sa drugim zemljama još jedna važna tema koju su čelnici naglasili je inicijativa koju smo nekada nazivali obući i opremi train and equip. Tu je riječ o izgradnji kapaciteta u području E, sigurnosti i razvoja. E, to je dio zajedničke inicijative koja je iznesena početkom svibnja. Glavni cilj je da se partnerima omogući da preuzmu odgovornost za vlastitu sigurnost, a ova inicijativa temelji se na našim iskustvima iz prakse u Somaliji, Maliju, u, čitavom području obuhvaćenom Afričkom unijom. Međutim, e, to se ne odnosi samo na Afriku, nego na ovaj način želimo pomoći partnerima diljem svijeta. E, treba razmotriti projekte koji se već provode u različitim zemljama, što mi radimo kroz svoje misije i operacije, što rade države članice. Treba izvući pouke iz nekih pilot projekata, osobito u Maliju i Somaliji, i utvrditi postoji li potreba da se namjenski izdvoje sredstva upravo za izgradnju sigurnosnih i obrambenih kapaciteta u trećim zemljama. Mislim da je ovo dosta obećavajuće područje, već smo počeli o tome raspravljati s kolegama iz komisije, a prilika za to biti će i srednjoročna revizija E, višegodišnjeg financijskog okvira koja će se pretpostavljam početi odvijati sljedeće godine ili 2016. o tome komisija još mora odlučiti. Napokon mislim da postoji politička volja da se nastavi raditi na zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Mnogo toga se ovdje radi. Spomenuo sam ovo pripremno e, djelovanje u području istraživanja i razvoja, zatim ovu inicijativu obuči i opremi. E, u svakom slučaju postoji predanost e, onome o čemu smo odlučili još 2013. godine. Važno je da Europski parlament nastavi sudjelovati u svemu tome. E, za sada ne postoje još neki konkretni datumi, ali upravo to je bila namjera Europskog vijeća da ova tema ostane e, sta, trajno aktivna i da se oni njome mogu pozabaviti kada god e, to požele. U svakom slučaju će to ponovno učiniti u lipnju 2016. godine kada će raspravljati o novoj globalnoj strategiji, o vanjskoj sigurnosnoj politici i nadamo se tom prilikom je i usvojiti. Hvala vam na pozornosti. Za, za tę obszerną prezentację. E, za chwilę znów otrzyma pan głos. Hvala vam lijepa, hvala vam na ovom izlaganju. E, sada ćemo čuti nekoliko pitanja i nakon toga ćemo vas e, zamoliti gospodine Popovski da na njih odgovorite. E, sada e, članovi pododbora imaju priliku postaviti pitanja. Krenut ćemo od koordinatora koji su prisutni, prije svega gospođa Luzing. Izvolite. Hvala vam lijepa. Govorit ću na njemačkom u redu. E, nadovezat ću se na ono što ste nam vi tako e, korisno rekli. Govorili ste o tome da je gospođa Mogherini dobila mandat da pripremi globalnu strategiju Europske unije za područje sigurnosti i obrane. E, zanimalo bi me kako se taj dokument treba e, klasificirati. Je li riječ o novom oblikovanju europske sigurnosne strategije? Naime, bilo je i ranijih pokušaja da e, se pripremi nova europska sigurnosna strategija, međutim taj pokušaj nije bio uspješan. Pa stoga postavljam pitanje kakva je vaša procjena, zbog čega mislite da ovaj novi pokušaj ima drugčije šanse. Kako se taj novi e, pokušaj razlikuje od staroga? Spomenuli ste također i to da je riječ o tome da e, se pripremi zajednička europska sigurnosna strategija i to bi trebalo poticati europskim sredstvima kako bi e, te, taj plan bio izvediv. Što točno imate na umu kada o tome govorite i kakva proračunska sredstva i, i u kojem iznosu e, su ovdje u pitanju. Također ste na kraju rekli, citirat ću vas, e, govorili ste o primjerenom financiranju pripremnih mjera u kontekstu ZSOP-a i istraživanja koje je s tim povezano, pa me zanima o kojem točno iznosu mi ovdje govorimo. Pripremne mjere e, bi trebale biti pod zajedničkim proračunskim nazivom, pa me zanima iz vašeg stajališta o kojem je iznos ovdje riječ kojem bismo trebali raspolagati. Hvala. Hvala Hvala vam e, lijepa. Gospođa Valera, e, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja ću danas govoriti švedski pa možete staviti slušalice. Htjela bih se vratiti na sastanak koji ste i vi spomenuli održan u prosincu 2013. godine. U novim zaključcima također se spominje taj sastanak Europskog vijeća iz prosinca 2013. Sjećam se kada sam čitala zaključke s tog sastanka, trećina tih zaključaka govorila je o tome kako je potrebno jačati europsku industriju oružja i tamo se također spominjalo kako je opravdanje za to, između ostaloga, i da tu postoje prilike za otvaranje novih radnih mjesta. Koliko shvaćam, Europska industrija oružja namijenjena je upravo obrani naših zemalja, a ne stvaranju novih radnih mjesta. I problem koji sada imamo je da je europska e, obrambena industrija vrlo fragmentirana i umjesto da međusobno surađuje, zapravo se e, predstavljamo međusobnu konkurenciju i kasnije ćemo tijekom jutra govoriti o pitanju izvoza oružja. E, ovdje imamo i mišljenje koje je pripremila Ana Gomez u Europskom parlamentu ne tako davno i ona u tom mišljenju kaže da nije potrebno jačati obrambenu industriju nego je potrebno da države međusobno bolje surađuju i da zajednički rade. Ono što mene zanima jest sljedeće koliko shvaćamo nećemo poboljšati svoju obranu jačajući industriju oružja. Ne, važno je da imamo kvalitetu onoga što se već radi i zanima me na koji način vi o tome e, raspravljate, na koji način pokušavate poboljšati industriju. Dakle, nije stvar u tome da imamo više oružja, stvar je da bolje koristimo ono oružje koje već imamo. E, također, e, taj cilj od 2% BDP-a je nešto prema čemu sam ja vrlo kritički nastrojena. Stalno se to pojavljuje ljudi pozivaju da se pojača izdvajanje iz proračuna za obranu međutim ponovno kažem treba razgovarati o kvaliteti a ne o kvantiteti sabin je već nešto rekla o pitanju proračuna nas ovdje brine taj aspekt koji se odnosi na istraživanje Dakle, traži se sve više sredstava Europske unije e, upravo za potrebe istraživanja za obranu, ali to znači da e, izdvajamo ta sredstva iz e, civilnih potreba, a to je ono što se nama ne sviđa. Gospodin Jurek, hvala vam lijepa, ja imam jedno praktično pitanje. Na prošlom sastanku Europskog vijeća najavljeno je da će se vojno djelovati protiv krijumčara ljudi u sjevernoj Africi. Nažalost, ništa se od toga nije dogodilo, budući da ne postoji mandat UN-a. Zanima me, radi li se išta konkretno kako bi se dobio taj mandat UN-a i jesmo li išta bliže svom cilju, a to je da zaustavimo krijumčara krijumčarenje ljudima. U ovom parlamentu mnogo smo puta čuli da se očekuje u narednim godinama da će se udvostručiti unutrašnje migracije e, dakle s juga prema sjeveru unutar Europske unije. Pa me sad zanima hoće li se to što je Europsko vijeće zaključilo ikad dogoditi ili su to samo prazne riječi? Hvala vam gospodine Čeza. E, hvala. E, Vrposlanik Popovski nam je danas ujutro pokazao koja je situacija u e, politici obrane. Ja mislim jednu stvar, da usprkos tim izazovima koje imamo pred nama. To su i ekonomski izazovi kao što smo vidjeli u vezi s Grčkom, a isto tako izazovi vezani za migracije koje se sve više e, povećavaju. Radi se i o nezakonitim migracijama koje Italija osjeća možda više od drugih zemalja. I usprkos e, izazova terorizma mislim da jačanje Europe s političkog stajališta, mislim da je odgovor na te izazove općenito govoreći više Europe, a to znači više zajedničke E, vanjske politike i zato naša e, visoka predstavnica zaista mora imati e, ovlasti da tako vodi vanjsku politiku, a isto tako i obrambenu politiku. Ja sam bio parlamentarac 2004. godine, opet sam se vratio ovdje prošle godine i vidim da postoji naglasak na obrambenoj politici a bitno je isto tako da e, se e, suočimo s tim izazovima. Vidim dokumente iz 2013. 14. i 15. i želio sam postaviti konkretna pitanja. Među snage raznih nacionalnih e, vojski kako ćemo to konkretizirati? I drugo pitanje, ono što je rekla kolegica Luzinga, vezano na, za temu resursa kako bismo e, pomagali istraživanje u Europi vezano za naoružanje. To je jedan problem s kojim se moramo suočiti. Ne možemo se boriti protiv ovih fenomena samo riječima. Ja sam pacifist, ali ako se suočavamo s nekim fenomenima i ako nemamo na raspolaganju E, instrumente da se borimo protiv toga, onda ćemo teško ići dalje. Dakle, e, s obzirom na hibridne prijetnje, mi smo u Italiji imali jednu realnu prijetnju. E, najveće društvo koje E, služi e, e, tajnim službama, talijanskoj policiji i karabinjerima, ušli su u informatički sustav i uzeli sve osjetljive podatke. Zato i što se radi kada, se radi, kada govorimo o kibernetičkoj obrani, dakle o informatičkoj obrani Europe? A želio sam pitati i što se tiče naših misija u Somaliji i Maliju. Imaju li oni samo e, humanitarne aspekte ili imaju i neku važnu ulogu vezanu i za nezakonite migracije. To su te osobe koje smo tamo identificirali, dolaze upravo iz Somalije, Eritreje, Etiopije, dolaze iz Afrike. Imamo tisuće i tisuće osoba na tom području. Dakle, kada bismo e, isto tako se mogli boriti protiv toga i vidjeti što se može učiniti da se spriječi taj e, fenomen migracija koji je postao zaista ogroman. Želio sam postaviti ta konkretna pitanja vezana za obrambenu politiku koju sigurno trebamo ojačati. E, isto tako nadamo se da ako imamo zajedničku vojsku u Europi imamo i jačanje sadašnjih vojska kako bismo mogli E, financirati, ali s obzirom na gospodarsku situaciju moramo rezati sredstva i u Ministarstvu obrane, a to nije dobro u ovom trenutku. Mr. Karas. Gospođo predsjedateljice, Zapravo je već sve rečeno. Svi mi osjećamo da ovo područje e, jest povezano sa sigurnosno-političkim, e, istraživačko-političkim dimenzijama, a time utječe i na rast i zapošljavanje. Prije svega je to povezano i s pitanjem neovisnosti i vjerodostojnosti Europske unije. Kada govorimo o ciljevima koje smo postavili prije deset godina, onda možemo vidjeti da smo jako udaljeni od njihove realizacije. S jedne strane govorimo o jačanju sigurnosne i obrambene politike, a s druge strane e, razvoju u području proizvodnje oružja u državama članicama se odvijaju neovisno, odvija se neovisno jedan od drugoga i čak djelomično izvan Europske unije. To znači da ono što netko poduzima smanjuje neovisnost svih. Pa sada postavljam pitanje vezano u sve države članice. Vodili se tamo strukturne debate, reformske debate kada govorimo o obrambenoj politici. Je li zajamčeno da sve mjere u tom obrambenom sektoru koje se provode jesu koordinirane od strane Europske agencije za obranu? Je li zajamčeno da se svaka promjena može odvijati samo u vezi s boljim koordiniranjem? I još, koje još perspektive vidite, a to je po meni jedina prilika vezano uz jačanje agencije, kako bi se izgradila koordinacijska platforma na temelju zajedničke sigurnosne obrambene politike i politike naoružavanja u Europskoj uniji. U redu, imali još pitanja? Izgleda da ne pa ću i ja iskoristiti priliku da nešto kažem. Gospodine veleposlaniče, već neko vrijeme govorimo o potrebi koordinacije i potrebi da se nešto promijeni, potrebi da imamo bolju kvalitetu u proizvodima obrambene industrije. Međutim, sredstva koja na raspolaganje stavljaju države članice u velikoj su mjeri neadekvatna, pogotovo u svjetlu krize koja traje. Sredstva kojima države članice raspolažu i novac u proračunu Europske unije za istraživanje e, jesu prema našem mišljenju nedostatni. Kako vi vidite izglede istraživanja u kontekstu zajedničke sigurnosne i obrambene politike? Ovdje imam na umu i pripremnu akciju. Europski parlament je opetovano pozivao na više mjera koje je potrebno poduzeti u području istraživanja kako bi se poticale inovacije. Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO-a, bio je na Europskom vijeću e, gdje je došlo do razmjene mišljenja i bilo bi korisno znati kakve su se debate vodile o problematici sigurnosnih izazova s kojima je suočena Europska unija i o potrebi da Europska unija postane angažiranija to spomenju u kontekstu proračuna za sljedeću godinu. Je li se o tome uopće razgovaralo? Gospodine Veloposlaniće, izvolite. Počet ću na njemačkom, malo ću obrnuti redoslijed jer ste mi se obratili na njemačkom. Vezano uz novo oblikovanje europske sigurnosne politike, kontekst se promijenio i to je najveća razlika. Doista je bilo određenih pokušaja Europske unije da Europska unija dobije novu sigurnosnu strategiju. Međutim, razvoj situacije od prosinca 2013. dakle rat u Ukrajini i fenomen islamske države pridonijeli su tome da, da se promijenila i percepcija stvarnosti u europskoj javnosti. Ljudi e, doista iskazuju spremnost ući u tu raspravu, a cilj Frederike, Mogherini je razviti jednu široku strategiju. Dakle, nikakvo novo oblikovanje strategije nakon 2013. nego je riječ o jednom novom sigurnosno-političkom okviru tu se govori na primjer o daljem razvijanju političkih instrumenata Europske unije i načinu kako bi to utjecalo na njihov razvoj. I Europski parlament je o tome vrlo jasno rekao svoje stalište, a vodile su se rasprave u državama članicama, riječ je o jednoj debati koja se vodila na širokoj osnovi. Što se tiče pitanja e, financijskih sredstava Europske unije koja su na raspolaganju, ovdje se prije svega radi o istraživanju i razvoju R&D. Kako bi to točno trebalo financirati, to je otvoreno pitanje i time se bavi ova skupina istaknutih pojedinaca u kojima sudjeluju i Europski parlament, a ta skupina savjetuje E, komisiju, povjerenicu Bjenkomsku i visoku povjerenicu vezano uz pitanje upravljanja kada govorimo o ovom novom programu u području istraživanja. Kada to bude testirano kada govorimo o pripremnoj akciji, onda to doista može e, biti prevedeno i u pravu proračunsku liniju, a to će se naj, najvjerojatnije i dogoditi u okviru e, nove financijske perspektive. Više od toga ne mogu reći jer je debata još uvijek u ranoj fazi. No vjerujem da ćemo najvjerojatnije započeti skromno i onda vidjeti kako će to funkcionirati. U svakom slučaju program mora biti formuliran tako da sve države članice uključe i sve branše, dakle i mala i srednja poduzeća koja su aktivna u obrambenoj industriji kako bi i ona mogla od toga profitirati. Karas je postavio pitanje vezano uz veću suradnju u Europi i dalje ostaje otvoreno pitanje je li pitanje obrambene politike ono područje gdje su gdje vodeću ulogu imaju države članice i njima u tom smislu ne možemo ništa nametnuti. Zapravo e, pravi zadatak Europske agencije za obranu je pratiti taj rad, e, pomagati e, i staviti na raspolaganje određenu ekspertizu. To oni obavljaju jako dobro. Međutim, ne postoji nikakva obveza za države članice da dopuste da EDA e, obavlja koordinaciju. Međutim, krajem 2014. točnije u studenom, ministri za obranu e, usvojili su takozvani okvirni sporazum o suradnji u obrambeno-političkom području. E, taj sporazum nije obvezujući, on doista on se doista temelji na dobrovoljnoj suradnji, međutim, na primjer, u tom okviru je moguće postaviti pitanje agenciji kako pratiti nacionalne strategije. Dakle, ako jedna država članica odluči E, pripremiti bijelu knjigu o obrambenoj politici. Može li Europska agencija za obranu tu pomoći? Oni su doista dobro opremljeni da to i realiziraju. Što se tiče proračuna e, Europske agencije za obranu, on je i dalje e, skroman. Oni i sami kažu da ćemo se tim pitanjem ponovno morati pozabaviti na jesen. Sada ću nastaviti na poljskom da odgovorim na pitanja koja su mi postavljena na poljskom. Pitanje gospodina Jureka koje se odnosilo na mjere protiv trgovine ljudima. Gospodin Jurek je doista u pravu kada se referirao na problem koji je povezan s mandatom, odnosno točnije rečeno nedostatkom istoga. E, počela je jedna operacija u tom području u Sredozemnom moru. Trenutačno imamo četiri plovila koja su države članice stavljene, stavile na raspolaganje i operacija se odvija u takvoj takozvanoj prvoj fazi mandata. Riječ je o operaciji praćenja na otvorenom moru. prijelaz u druge faze, uključujući i zapljenu plovila krijumčara, prije svega traži odluku koju trebaju donijeti države članice. I drugo, vodi se i rasprava u političko-sigurnosnom odboru koja će se nastaviti za sat vremena o tome je li rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zapravo potrebna za tranziciju u sljedeću fazu ili ne. Međutim, regionalna diplomacija se također nastavlja, a visoka predstavnica je mobilizirala izaslanstva Europske unije u Sjevernoj Africi kako bismo jasno dali do znanja da je, da je ova operacija samo jedan dio slagalice to nije jedini element u borbi protiv trgovine ljudima. Frederica Mogherini je nekoliko puta u New Yorku razgovarala o ovoj temi s glavnim tajnikom UN-a i drugim dužnosnicima UN-a, a glavni tajnik UN-a je i bio u Briselu i Luksemburgu na e, sastancima Vijeća za vanjske poslove i doista moram reći da nema e, puno napretka u Vijeću sigurnosti UN-a djelomično i zbog toga što vlada nejasnoća oko toga tko zapravo predstavlja Libiju. Međutim, Bernardino Leon je mm, prilično optimističan. Sada Libija ima vladu u kojoj su okupljene sve frakcije osim jedne. Međutim, to jest daljnji korak u raspravi o ovom mandatu u Vijeću sigurnosti. Naša diplomatska aktivnost se nastavlja. operativni zapovjednik će ići u New York kako bi se sastao s glavnim tajnikom UN-a i drugim dužnosnicima UN-a. Biće tamo 30. i 31. srpnja kako bi odgovarao na pitanja dužnosnika Ujedinjenih naroda. Gospođo predsjedateljice, što se tiče vašeg pitanja o financijskim aspektima, Europska unija ima od ulogu od 2007. vezano uz objedinjavanje sredstava za europske obrambene e, za e, aktivnosti istraživanja i razvoja Europske obrambene agencije. Međutim, nismo ostvarili veliki napredak. E, što se tiče drugih aspekata, riječ je o nečemu o čemu odlučuju države članice, odnosno vlade država članica trebaju odlučiti o alokaciji sredstava. No, spomenuo sam i pripremnu akciju i mogućnost e, osnivanja istraživačkih programa, što u početku može biti relativno skromno u proračunskom smislu. Međutim, što je ovdje bitno? Bitno je prvi puta omogućiti provođenje istraživanja koje se odnosi na obranu uz financiranje pomoću europskih sredstava. To se do sad nije događalo. Događalo se da smo imali e, okvirni program za istraživanje, imali smo obzor 2020. A kada govorimo o tehnološkom istraživanju, moguće je iskoristiti ta sredstva. Međutim, ono o čemu govorimo sada je posebno, posebni sektor za područje obrane. Nisam sudjelovao u raspravi s glavnim tajnikom NATO-a na Europskom vijeću. Riječ je bila o razmjerno kratkom susretu gdje se uglavnom razgovaralo o najvećim izazovima. Visoka predstavnica redovito se sastaje s ministrima vanjskih poslova i ministrima obrane u NATO-u. Ona sudjeluje na sastancima NATO-a i upoznati smo s onime što se događa na istočnim granicama Saveza. Ako pogledamo misiju i djelovanje, odnosno operacije Europske unije, E, oni su dosta ekspeditivni po svom karakteru u Africi i na Bliskom istoku, što je dosta dobro za NATO, jer od samita u Walesu NATO se koncentrira na zajedničku obranu, a to će biti potvrđeno i u Varšavi. Mislim da u tom smislu međusobno se nadopunjujemo i postoji sinergija. Odgovorit ću na druga pitanja na engleskom. Dakle, što se tiče gospodarske dimenzije obrambene industrije, imate pravo kada kažete da je riječ o važnom području europske industrije općenito obrambena industrija generira oko 800 tisuća radnih mjesta. Usredotočenost rasprave e, nije međutim na tome naravno postoje industrije koje su male i velike, postoje velike tvrtke na svijetu koje su svima poznate, međutim postoji cijeli lanac malih i srednjih gospodarskih subjekata koji su aktivni u ovom sektoru. Ne smijemo podcjenjivati relevantnosti takvih gospodarskih subjekata. No u potpunosti se slažem da se trebamo usredotočiti na kvalitetu suradnje. Ako pogledate europske projekte, pogotovo one e, kojima rukovodi Europska obrambena agencija, bilo da je riječ o satelitskoj komunikaciji e, ili o nečemu drugome, mi zapravo govorimo o stvaranju nove kvalitete i o razvoju nečega što neki nazive europskom autonomijom. Dakle, moramo biti u stanju razviti svoje kapacitete, a ne samo kupovati ih na tržištu od drugih proizvođača, kao što je to slučaj naročito s recimo dronovima. Ovo će se nastaviti, agencija je spremna pokrenuti nove projekte kada god države članice budu spremne to same napraviti. Naime, obrana i dalje ostaje u nadležnosti država članica. Znači, ako su oni spremni pokrenuti nove projekte u području e, kibernetičke sigurnosti ili pomorske sigurnosti, agencija je tu kako bi im u tome pomogla. Već sam govorio o e, proračunu za e, obranu. Cilj NATO-a je 2%. Neću to komentirati jer to nije e, obveza Europske unije, no države članice mogu odlučiti, na primjer, da ubrzaju ostvarivanje ovog cilja i ostvare ga čim prije. O tome nas mogu informirati, međutim nema europskog procesa kako bi se o tome razgovaralo. Bilo je nedavnog razvoja situacije u Poljskoj, na Baltiku, a nedavno i u Ujedinjenoj kraljevini u tom smislu. i ako to gledamo iz perspektive Europske unije kao cijeline, takav razvoj događa u svakom slučaju pozitivan. Koordinacija između nacionalnih oružanih snaga i nacionalne obrane općenito je nešto što možemo samo potaknuti. Zato sam i spomenuo ovaj okvirni sporazum za suradnju koji dalje ostaje na dobrovoljnoj bazi iz cijelog niza razloga Međutim, mi potičemo države članice da taj okvir iskoriste. Ne želimo prisiliti ni jednu e, državu članicu da nužno surađuje sa svima drugima. Međutim, ako vidite potencijal za recimo neki dobar projekt na regionalnoj razini, to može olakšati Europska obrambena agencija i to može biti poprilično uspješno. Jedan od dobrih primjera je recimo Europsko zapovjedništvo za zračni promet u Nizozemskoj. Šest zemalja je odlučilo objediniti svoje e, sposobnosti kada govorimo o zračnom prometu. Dakle, ako vam treba prijevoz vaših e, oružanih snaga do Malija ili nekamo drugamo, možete se obratiti tom zapovjedništvu i oni mogu e, identificirati raspoloživu flotu, a to je ujedno i troškovno učinkovito. Imao sam mogućnost posjetiti taj centar i mislim da je to vrlo hrabrujuće. Uvijek kažemo da je upravo to suradnja u koju trebamo ulagati. Nije institucionalna, nitko to ne nameće, nije to nešto što pokreću europske institucije, nego to pokreću države članice i svatko od toga može profitirati. Što se pak tiče e, kibernetičke obrane i sigurnosti, naš mandat je ograničen u smislu da postoji e, europski okvir za kibernetičku sigurnost, ali on je ograničen na zaštitu europskih misija i operacija. Nismo imali naime mandat da radimo na europskoj kibernetičkoj obrani kao takvoj, međutim ne NATO ima politiku u tom smislu koja je defensivna po naravi, ali NATO je obrambeni savez, to sve objašnjava. Želimo e, pojačati svoju infrastrukturu, no kako razvijamo tu okvirnu politiku o borbi protiv hibridnih prijetnji, u svakom slučaju ćemo proučiti dimenziju kibernetičke sigurnosti. I na kraju što se tiče pitanja o ulozi naših misija, spomenuli ste Somaliju i Mali, prije svega postoje civilne i vojne misije. Mandat vojnih misija u Somaliji i Maliju vrlo je jasan. Oni su tamo kako bi obučavali oružane snage u Somaliji i Maliju. Dakle, obuči i savjetuj. Međutim, imamo i civilne misije u Sahelu. E, obučavanje, savjetovanje žandarmerije, policijskih snaga i već smo odlučili, odnosno države članice su odlučile kako bi kako će iskoristiti svoje kapacitete u borbi protiv ilegalnih migracija. To ne znači da će naše misije biti usmjerene prema migrantima, moramo njih zaštititi, moramo osigurati poštivanje njihovih prava. Međutim, možemo se više angažirati sa službama zemalja u regiji, na primjer u Nigeru ili Maliju, kako bismo osigurali da e, suradnja bude učinkovitija. Jedna od mjera koja nije toliko zamjećena zato što se svi e, fokusiraju na samo operaciju je odluka o ustanovljenju e, europske misije na terenu na sjeveru Nigra u blizini libijske granice. Dakle, imat ćemo jedan ured na terenu koji će surađivati izravno s nigerskom policijom i žandarmerijom i koji će im pomagati da budu učinkoviti u bavljenju migratornim tokovima koji dolaze s juga. Naime, cijela zona Sahela je ključno područje nije riječ samo o nekoliko zemalja iz kojih migranti dolaze, kao što je na primjer Mali, nego je riječ i o vrlo važnom tranzitnom području i zato se doista tamo moramo aktivirati kako bismo bili u stanju upravljati migratornim tokovima. I usput napominjem od početka naših misija, iako smo još uvijek u prvoj fazi mandata, kada govorimo o ovoj pomorskoj misiji, ona tamo već nekoliko e, tjedana, međutim prve figure su, prve, prve brojke su dosta ohrabrujuće, manje migranata dolazi plovilima, a na sreću ima i manje žrtava. Naravno, krijumčari znaju da postoje europljani koji tamo djeluju, nije riječ samo o pomorskoj operaciji, naravno, nego se odvijaju i brojne aktivnosti koje odrađuje Frontex. E, on se koncentrira uglavnom na traženje i spašavanje. Hvala. Thank you, Hvala, Još uvijek imamo dovoljno vremena za raspravu vezano za ovu temu, pa možemo imati još jedan krug pitanja, pa ću zamoliti članove da razmisle o toj mogućnosti. Željela bih e, zamoliti veleposlanika nakon ovih e, tema e, pomorskih misija u Mediteranu. Možete li nam nešto reći o načinima na koji tumačimo madan e, rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Mi jasno govorimo o prvoj fazi tog mandata i ja se slažem da naša nazočnost, sama nazočnost e, e, i e, trud da pratimo aktivnosti na sredozemlju, da vidimo koje su aktivnosti u vezi s migracijama je na neki način učinkovito. To je isto tako jedan mehanizam da se odvrate takve aktivnosti. Međutim, mi to moramo kombinirati i sa drugim naporima na terenu. Definitivno u Sjevernoj Africi a po mogućnosti moramo dosta brzo moći procijeniti koja je sljedeća faza. Uklapali se ona u trenutni mandat e, rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ili bismo trebali ići prema drugoj rezoluciji. A drugo, željela bih e, produbiti ovu temu financiranja. Mi se suočavamo sa e, izazovima bez presedana u cijelome svijetu. Sa velikim eh, angažmanom Evropske unije. Međutim, mislim da usprkos tim eh, planovima koje imamo, kao što su i pravni mehanizam, recimo za Kosovo, možemo se suočiti eh, sa granicama naših mogućnosti da djelujemo to ograničavanje e, aktivnosti mornarice može biti isto tako e, pod utjecajem e, onoga što si možemo priuštiti s obzirom na financijske resurse. Dakle, koja je vezna između ciljeva, učinkovitosti i financija? Gospođo predsjedateljice, bojim se da ste u pravu. Mi smo zaista svjesni da imamo određena proračunska ograničenja. Pitanje financiranja misija i operacija je područje na kojemu nismo puno napredovali od 2013. Pokušali smo biti ambiciozni, ambiciozniji e, putem mehanizma iz Atene. Nije bilo načina da to drastično promijenimo, dakle on je samo produžen i e, pomorska operacija kao ova u sredozemlju još uvijek e, je financirana od strane država članica sudionica uz određeno sudjelovanje zajedničkih troškova, ali to nije puno, a to igra ulogu. Međutim, mi se potpuno oslanjamo na države članice i na sredstva koja žele staviti na raspolaganju Europske unije. Dok smo još na ovoj temi misija, još uvijek postoji ta pravna nejasnoća koju sam prije spomenuo. E, tekst Europskog vijeća u travnju bio je vrlo oprezan Moramo jasno znati što možemo učiniti čak i ako imamo mandat. E, u nekom trenutku su ljudi govorili o uništavanju e, brodova i čamaca, međutim naravno to je na neki način ublaženo. Sad govorimo o, e, oduzimanju i zbrinjavanju. Operativni zapovjednik je postigao dogovor o mogućim lukama gdje se mogu iskrcati. međutim, još uvijek trebamo odobrenje kako bismo to mogli učiniti, dakle oduzeti brodove i e, zbrinuti ih. Isto tako postoji pravni finiš, kako to zovu pravnici. Ako hvatamo e, trgovce ljudima, moramo i negdje suditi. Bilo u zemljama podrijetla ili u zemljama koje će biti spremne ih prihvatiti. Postoji određena sličnost e, s našim aktivnostima na rogu Afrike gdje se borimo protiv e, gusara. E, kada ih uhvatimo moramo nešto s njima, pa onda imamo određene sporazume o transferu sa zemljama koje onda sude, kao što je recimo Mauricius, a nešto tako trebamo isto tako razviti za sljedeću fazu operacije. Što se tiče ovih proračunskih ograničenja i odnosa između proračuna i naših razina ambicija, imamo takvu razinu ambicije, druge ambicije, e, druge misije e, su uglavnom civilne misije, kao što ste spomenuli oni na Kosovu. I proračunska linija za europsku sigurnosnu i obrambenu politiku ima svoju e, gornju granicu i nije vjerojatno da će ona narasti. Ove godine je u redu, međutim ako želimo učiniti nešto novo ili nešto E, veličine misije kao što je ona na Kosovu. Nemamo naravno planova da to učinimo, to je samo jedna pretpostavka. E, onda bi to jako utjecalo na proračun. O tome smo raspravljali sa komisijom. Visoka predstavnica je o tome razgovarala sa e, skupinom povjerenika za vanjske odnose kako bi osigurala da ne idemo ispod određene razine mogućnosti e, potrošnje jer bi to zaista jako utjecalo na našu mogućnost da djelujemo e, u ovom civilnom dijelu zajedničke sigurnosne obrambene politike. To moramo držati na umu i kada razmišljamo o nečemu što sam prije spomenuo, a to je e, srednjoročna revizija E, višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala, veleposlaniče. Želim vam zahvaliti na ovom izlaganju. Izvolite, izvolite. Gospodin Kan i gospodina, gospođa Valeri. Nije još kraj. E, po mogućnosti dvije stvari. Želio bih da nam kažete nešto više o bespilotnim letjelicama ili dronovima. Znamo da sve više ljudi ima pristupa e, tim letjelicama, one su sve jeftinije, a znamo i e, da rizici mogu biti više struke, e, mogu biti rizici za sigurnost, za zračne luke, za privatnost. Dakle, postoje jako mnogo tih aspekata, osim da se oni koriste u vojnom e, sektoru. Dakle, gdje smo mi u, odnosu na sve to? Isto tako govorili ste o velikom pritisku osoba koje se žele preseliti. Dok e, upravljamo nekako tom idejom kontrole koja je teška, gdje je ravnoteža? E, dakle, ono što zapravo tjera ljude da e, migriraju, stabilnost tih zemalja i nejednakost koja ih e, navodi naseljenje. Jer ako ne spriječimo ove korijenske razloge, nećemo biti uspješni. Gospođa Valero? Da, opet ću govoriti švedski, pa trebate slušalice. Govorili ste o činjenici da ljudi govore o uništavanju i potapanju brodova, a da se sada o tome više ne govori, da to više nije na dnevnom redu. Međutim, na naslovima nakon tog ministarskog sastanka e, čitali ste o tome da se potapaju brodovi. To je bila izravna reakcija na pronalaženje rješenja jednog velikog problema. To je meni zvučalo dosta populističko, e, takva poruka. Isto to smo vidjeli i sa e, pitanjem e, registra putnika. E, vidjeli smo to nakon napada u Parizu, da imamo taj cijeli sustav registracije putnika i to je trebala biti reakcija na jedan ogroman problem. Ali prvo smo trebali pogledati je li to uopće zakonito, je li to u skladu sa zakonom, je li se ljudi slažu s time. Ja kao zastupnica u parlamentu slušam o tome i brine me da ministarski sastanak nekako ima takve e, bezbrižne reakcije, radimo nešto da zaštitimo naše građane, međutim nisu dobro razradili i razmislili o tome. Poštuju li se zakoni i pravo Europske unije i dosta me to brine kao zastupnicu u parlamentu. Dakle, Radeći u takvom kontekstu je dosta teško. Ministarski sastanci šalju poruke koje kasnije nije moguće uopće provesti. Veleposlaniče, molim vas ako možete odgovoriti na oba pitanja. Da, prvo što se tiče bespilotnih letjelica, nemamo posebnu politiku o dronovima zato što se radi o novom sustavu, dakle nemamo neku europsku politiku, naročito ne u vojnoj domeni, jer neke vojske ih imaju, a neke nemaju. A ono o čemu se razgovara na razini Europske unije, usredotočio se na tehnologiju, dakle razvoj evropske tehnologije kako bi se izradili dronovi. Dakle, ako naravno odaberemo da to radimo, to nema nikakve veze sa e, vojnim korištenjem takvih letjelica. Međutim, e, komisija još na nečemu radu radi, a to je da osiguramo da je upravo sigurno uvođenje dronova u e, zračni prostor. E, nemam toliko informacija o tome, međutim radi se o upravljanju e, zračnim prostorom i već se radi na tome. Međutim, imate pravo, u jednom trenutku moramo pogledati koje su implikacije vezane za međunarodno pravo, ne samo u Europskoj uniji, nego i šire. Naravno, što se tiče migranata, e, pitanje korijenskih razloga je jasno i e, naglašeno je da je vojni odgovor usredotočen na jedan element, a to nije odgovor jer se moramo naravno angažirati sa zemljama rijekla, zemljama tranzita i zato je donesena e, odluka da imamo e, izvanredni summit u e, početkom studenog na Malti da se razgovara o tom pitanju, a isto tako da preusmjerimo naš, naše, našu potrošnju za razvoj na korijenske razloge migracija. To je siromaštvo i gospodarske mogućnosti, ali isto tako i izgradnja institucija. Dakle, moramo se angažirati u zemljama kao što su Mali i Niger kako bi oni mogli se sami baviti sa migratornim tokovima e, na samom izvoru ili u tranzitu. Dakle, nismo samo mi koji e, moramo sa našim brodovima i patrolnim čamcima se angažirati kada ti ljudi se već nalaze na moru. Očigledno, ako želim odgovoriti na, e, na pitanje gospođe Valero, naravno da je percepcija važna i o, tom, o toj poruci da Europa želi potapati brodove. Međutim, e, zaista smo jako dobro razradili tu operaciju. Vezana je bila za tu zagonetku. Imperativ za nas je bio da poštujemo prava migranata prema Ženevskoj konvenciji. Isto tako smo pokrenuli ne znam ili bih rekao diplomatska ofenziva, ali diplomatsko djelovanje, e, trebali, smo, ići u Ženevu, e, razgovarati sa UNHCR-om i objasniti pravne e, obveze naših ljudi prema e, Ženevskoj konvenciji i drugim, e, drugim međunarodnim aktima kako bi sva prava migranata bila poštivana i kada oni dođu na kopno moramo naravno obraditi njihove legitimne zahtjeve za azil. A to je bitno jer moramo razlučiti tko je migrant, tko je ekonomski migrant, tko traži azil i slično. Međutim, trebamo i suradnju drugih agencija, spomenuo sam Frontex, ali isto tako i Europol. Moramo jačiti naša vlastita izaslanstva u e, Sjevernoj Africi, podsaharskoj Africi i stvoriti jednu mrežu migracijskih službenika koji će se baviti time. Hvala. E, hvala, gospodine veleposlaniče, zaista vam hvala što ste došli. Nadamo se da ćemo vas e, vidjeti e, tijekom naših e, narednih, sastanaka u raznim ulogama. Sada smo završili s ovom točkom. Imat ćemo jednu malu pauzu. Pa molim da se vratite ovdje u 10.30 točno. Započet ćemo javnu raspravu, javno saslušanje o E, kontroli izvoza oružja. To će biti vrlo zanimljivo javno saslušanje. Molim vas da se vratite u 10.30. Hvala. Hvala Hvala znači, Dame i gospodo, molim vas da sjednete. Još jednom želim eh, dobrodošlicu na sastanku odbora sede. Započinjemo sa sljedećom točkom dnevnog reda, što je javno saslušanje o kontroli izvoza oružja. Želim zaželjeti dobrodošlicu trima e, važnim panelistima. Naš prvi je gospodin Pierre Arnaud Loton, koji e, je predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje, radne skupine za kontrolu izvoza oružja. A isto tako vam, vas molim da objasnite aktivnosti vaše jedinice i e, gdje se ona nalazi unutar službe za vanjsko djelovanje. Sljedeći govornik je gospodin Roy, Roy Izbister koji će nam dati stajalište udruga. On je predstavnik e, udruge Safe World. I treći panelist je gospodin Jan Pije koji e, predstavlja Europsku udrugu za zračni prostor i obrambenu industriju On će predstaviti mišljenja industrije koja su izuzetno važna kada se radi o kontroli oružja. E, pravno obvezujući okvir za Europsku uniju e, što se tiče e, kontrole izvoza oružja, zajedničko stajalište i pododbor mora podnijeti godišnje izvješće i naš izvjestitelj želim vas podsjetiti je gospođa e, Bodil Valero. I ovo javno saslušanje je u sklopu općeg okvira priprema za ovo važno izvješće. Evo, sada ćemo bez odlaganja dati riječ našem panelistu, gospodinu Lotonu. Izvolite, gospodinu Lotonu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem i Europskom parlamentu na ovoj prilici da ovdje dođem i govorim vam o e, radu e, naše jedinice COARM iz e, Europske službe za vanjsko djelovanje i da vam dam kontekst Dakle, to je radna skupina o izvozu oružja. To je jedna od mnogih radnih skupina u vijeću. Kao što znate, postoji mnogo radnih skupina, imate na višoj razini koreper, a na najvišoj razini vijeće ministara. Dakle, to je tehnička radna skupina koja se bavi kontrolom izvoza oružja i od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora e, takva e, radna skupina e, koja se bavi, ima ona koja se bavi Afrikom, koja se bave Azijom, te radne skupine, e, e, njihov predsjedatelj je e, iz Europske službe za vanjsko djelovanje, ja sam iz Europske službe za vanjsko djelovanje i jedna sam od predsjedatelja tih radnih skupina. Oni su, oni su zato da raspravljaju i prate E, e, primjenu e, kontrole izvoza oružja na razini Europske unije. Dakle, imamo zajedničko stajalište 2008 kroz 944 to zajedničko stajalište je zapravo donijeto nakon kodeksa ponašanja koji je donesen 1998. godine. Od kodeksa ponašanja do zajedničkog stajališta e, znači da oni imaju jednaki e, cilj, a to je da e, jednostavno promiču konvergenciju politike kontrole izvoza oružja. Dakle, konverzija politika izvora izvoza oružja i mislim da se cilj nije promijenio, on je bitan kako bi se E, razumjelo kako taj okvir funkcionira, on je u stvari na odgovornosti država članica. Dakle, države članice su se dogovorile da postoji mehanizam za konvergenciju i okvir za konvergenciju, ali na kraju je to ipak odgovornost samih država članica. E, tko podržava tu konvergenciju? Ona se temelji na četiri načela Prvo je zajednički kriterij e, ocjene rizika. Imamo osam kriterija u zajedničkom stajalištu, a to je minimum kriterija koje moraju procijeniti države članice E, kada se radi o izvozu oružja. Oni pokrivaju e, veliki opseg e, vanjskih politika, nacionalnih, pitanja nacionalne sigurnosti i ljudskih prava. Drugo načelo je zajednički opseg kontroliranih, kontrolirane robe. Kada govorimo o oružju, onda naravno oružje znači više od samo tenkova ili E, vojnih aviona. Imamo elektronsku opremu, imamo elektronsku tehnologiju koja se isto tako kontrolira kada e, je on na, toj zajednič, na tom zajedničkom popisu koji se svake godine ažurira u odnosu na odluke koje donose nadležna međunarodna tijela. E, postoji i e, e, razmjena mišljenja na koru. Kor se sastoji, sastaje oko deset puta godišnje ili oko jednom mjesečno i države članice tamo mogu raspravljati o njihovoj procjeni sigurnosti određene destinacije, naravno sa ciljem promicanja konvergencije. Unutar kora isto tako se mogu izmjenjivati informacije putem kabla. I četvrto načelo je mehanizam za konzultacije i savjetovanje. Dakle, opet prema stajalište Europske unije, e, države članice moraju se savjetovati jedna s drugom kada namjeravaju e, odobriti, e, odobriti dozvolu E, koju je odbila neka druga država članica naravno s ciljem razmjene informacija i ako postoje e, dobri razlozi za e, odbijanje dozvole u jednoj državi članici to mora znati država članica koja se bavi sa sličnom transakcijom kako bi ta država članica mogla doći do iste procjene i konačno kako bismo e, zaokružili sliku o čemu se radi u zajedničkom stajališti, stajalištu, ono je vezano i za transparentnost. Dakle, svake godine države članice moraju e, podnijeti podatke na razini Europske unije kako bi se pripremilo e, godišnje izvješće Europske unije o izvozu oružja. To je ključni instrument gdje nacionalni parlamenti, europski parlamenti, e, razne udruge e, mogu procijeniti e, jesu li ostvareni i primijenjeni kriteriji vezani za određenu destinaciju prema podacima o izvozu oružja plus jedan broj agregiranih podataka i dodatnih informacija naravno e, na temelju savjetovanja između država članica vezanih za određenu destinaciju. I nešto kratko o reviziji e, sadržaja, to je e, bio zahtjev da treba svake tri godine nakon donošenja revidirati to izvješće, dakle to je zadnji put napravljeno 2012. godine i glavni rezultat te revizije su e, zabilježeni u zaključcima vijeća e, koji su doneseni e, u studenom 2012. Dakle, države članice su ocijenile da je sastav dobar, da je on još uvijek odgovara svrsi kada se radi o podrški konvergenciji, međutim da se može postići napredak vezan za samu provedbu i to provedbu ovih četiri načela koje sam pokušao vam prije spomenuti dakle e, konsultacije i e, e, odbijanje izdavanja dozvola se može u stvari poboljšati kako bi on bio lakši za korištenje i zaključci vijeća su e, vezani upravo za ta poboljšanja vezana za provedbu koja su učinjena od 2012. godine. I konačno jedno važno pitanje revizija je uzela u obzir e, donošenje e, stupanje na snagu ugovora o trgovini oružjem E, države članice će morati istovremeno provoditi e, ugovor o e, trgovanju oružjem i zajedničko stajalište i zato imamo smjernice koje se zovu Users Guide koje će onda inkorporirati te smjernice kako bi službenici za izdavanje dozvola u jednim smjernicama mogli provesti i ugovore o trgovini oružjem i e, zajedničko stajalište. S time ću ovdje stati. Samo bih vas želio obavijestiti da nemamo novi okvir. Okvir je onaj okvir iz 2008. zajedničko stajalište međutim u bliskoj budućnosti ćemo poboljšati smjernice koje će biti lakše za korištenje i biti će učinkovitije komunicirati među državama članicama. Dakle, imat ćemo jednu e, informacijsku platformu koja će promicati konvergenciju. Nadam se da će Europski parlament eh, sa inputom eh, industrije i civilnog društva uskoro imati eh, jednu mogućnost da procijeni mogućnost konvergencije u bliskoj budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Leton. Gospodin Roy iz Safe World. izvolite. Hvala vam lijepa, hvala i na ovoj prilici da danas budem ovdje s vama. Kao što ste čuli, ja radim za organizaciju koja se zove Safer World, to je neovisna međunarodna organizacija koja radi na sprečavanju e, nasilnih sukoba i na izgradnji mirnijega svijeta. Ja sam zadužen upravo za jedinicu koja se bavi sprečavanjem širenja oružja. Moja teza danas je da trenutačni sustav kontrole trgovine oružja Europske unije e, ne ispunjava svoju svrhu te da bi ga trebalo promijeniti. Nadam se da ću vas uspjeti uvjeriti E, kako sam u pravu. E, za početak samo nekoliko napomena vezanih uz prošlost. Spomenut ću i neke stvari koje je Pierre Arnaud e, spomenuo i samim time ću moći uštedjeti malo vremena. Kako smo došli do stanja u kojem se sada nalazimo? Slažem se da razvoj dogovorenog režima Europske unije kakav danas postoji je veliki korak u odnosu na ono što smo imali prethodno E, naime, ako pogledamo kako je prošlost izgledala, živjeli smo u okruženju hladnog rata i e, svi su smatrali ako ja ne prodam oružje, prodat će ga netko drugi. E, trgovina je bila tajna i naravno to je došlo do vrlo loših dovelo do vrlo loših rezultata. Najbolji primjer je ono što se događalo tijekom rata između Iraka i Irana i tada su države članice odlučile da se tako ne može nastaviti i da nešto treba učiniti pa je došlo do promjene tih e, univerzalnih pravila koja su se temeljila na procjeni stanja i to je doista bila velika prekretnica u čitavom svijetu, a ne samo u Europi. Safer World je organizacija koja uvelike podupire postojeći sustav, ne nužno način na koji se taj sustav provodi, ali sasvim sigurno e, koncept na kojem se taj sustav temelji. No, sada sve više imamo osjećaj kako je možda došlo vrijeme za sljedeći odvažan korak, odnosno za sljedeću odvažnu promjenu. jedan od e, službenika koji se bavi upravo ovom temom nedavno mi je rekao da je kontrola oružja putovanje, a ne destinacija. Znači da stalno taj sustav moramo poboljšavati. E, možemo se vratiti još i na zajedničke kriterije koji su dogovoreni u Luksemburgu 1991. i u, i u Lisabonu 1992. godine i možete vidjeti da nije došlo do velike promjene u kriterijima koji se primjenjuju od tada, a svijet se uvelike promijenio od 1991. odnosno 1992. godine, pa mi se stoga čini da trenutačni sustav ne drži korak s tim promjenama. 1991. i 1992. godine države članice međusobno su tajile što rade u ovom području, međusobno su bile sumnjičave i kada su se predstavnici država članica u to doba sastajali da kako bi raspravljali o ovoj temi, sjedili bi za stolom i ne bi baš mnogo toga imali za reći jer se smatralo da ako bilo što, bilo koji podatak otkrije da netko drugi to može iskoristiti protiv njega. U međuvremenu je došlo do promjena, no pitanje je sada nije li zapravo svijet u e, uvelike se promijenio i došlo je do ozbiljnih situacija, a da Europa na to ne reagira na odgovarajući način. Došli smo zatim do revizije zajedničkog stajališta. Moram reći da sam se iznenadio e, uvidjevši da se revizijom utvrdilo kako je tekst zajedničkog stajališta savršen i ništa se tu nije promijenilo. Onda smo došli u ovu drugu fazu koju je Pierre Arnaud malo čas spomenuo kada je došlo do promjene, ali ta promjena je razmjerno malena. Naprosto se htjelo uskladiti Europsku uniju sa odredbama ugovora o trgovini oružjem. Također tu se spominje i mehanizam za razmjenu podataka, to je sasvim sigurno pozitivan korak, ali što se tiče kriterija, razmotrena su samo dva kriterija, u istinu dubinski, i onaj kriterij kojem je poklonjena najveća pozornost je kriterij broj sedam, a to je mogućnost skretanja oružja koje se prodaje u nekom neželjenom smjeru. Znači, čini se da se tu razmatra način na koji druge zemlje e, dakle gleda se na interakciju tih drugih odnosno trećih zemalja e, sa sustavom kontrole oružja Europske unije a ne razmatra se sam sustav i treba li njega promijeniti Um, revizija zajedničkog stajališta zbila se u isto vrijeme kada se odvijalo arapsko proljeće, dakle ustanci eh, u eh, sjevernoj Africi i smatrao sam da će upravo e, ta situacija potaknuti države članice da uvedu dublje promjene, ali moram reći da do toga nije došlo u samoj strukturi režima kontrole oružja u samim tekstovima nije došlo do e, promjena. recimo 25% ukupnog broja izvoza za e, za e, oružje e, je otišlo upravo za izvoz u Sjevernu Afriku a od 2012. godine ako to usporedimo sa 2013. Um, 25% unutar Europske e, unije je te godine bila trgovina oružjem unutar Europske unije e, što je možda također podatak koji iznenađuje. Sada kada vidimo intervenciju Saudijske Arabije u Jemenu, unatoč očajnoj humanitarnoj situaciji i nekim taktičkim pitanjima, E, vidimo da se oružje isporučuje e, sudionicima koalicije koju predvodi Saudijska Arabija više manje e, jednako kao i prije. Nedavno je Ujedinjena kraljevina izdala dozvolu za prodaju bombi koje se koriste iz zrakoplova u tom sukobu i uskoro će biti izdati još jedna takva dozvola. Dakle, to je samo jedan primjer. Što se tiče sustava i kako on zapravo funkcionira, Pierre Arnaud je o tome već dosta govorio, postoje četiri kriterija na temelju kojih se radi procjena ako postoji vrlo jasna procjena da bi moglo doći do ozbiljnih posljedica prijetnji sigurnosti u regiji ili eh, kršenju ljudskih prava, onda se eh, dozvola mora odbiti. Onda postoji još četiri kriterija kao što su opasnost da dođe do E, šteti, e, do, štete po e, održiv razvoj, da dođe do skretanja oružja u nekom drugom smjeru i slično. Šesti kriterij bavi se pitanjem terorizma i moguće kršenja međunarodnog prava i tu se razmatra stanje u čitavoj zemlji koja bi trebala biti primateljica tog oružja. Dakle, ovi kriteriji primjenjuju se na sve države u svijetu, dakle isti standardi e, trebaju se primijeniti prilikom razmatranja izvoznih dozvola za bilo koju državu u svijetu. Kriterij broj pet odnosi se na nacionalnu sigurnost i to je jedan permisivni kriterij, znači ako smatrate da e, bi izvoz oružja mogao pozitivno utjecati na vašu nacionalnu sigurnost, to bi mogao biti razlog da poduprete e, izvoz, odnosno odobrite dozvolu, ali naravno e, to oružje ne smije doprinijeti kršenju ljudskih prava. E, na, također postoji kriterij gdje se razmatra hoće li ovaj izvoz pridonijeti ekonomskom stanju u vašoj zemlji, ali taj kriterij ne može nadjačati bilo koji od ovih ostalih kriterija. Ako ovaj sustav e, nije uspješan, zašto nije uspješan? Ja ću sada vrlo jasno reći, taj sustav u mnogim slučajevima jest uspješan. Dakle, nije da e, uvijek postoje problemi u njegovoj primjeni, ali problemi postoje kada dođe do vrlo kratkoročnog razmatranja rizika. Dakle, kad se razmatraju samo moguće kratkoročne posljedice. Procjena rizika temelji se na dokazima o e, zloporabama u prošlosti. E, dakle, ako procjenjujete opasnost, odnosno rizik, morate razmatrati i budućnost, a ne samo prošlost. Dakle, ovo je već jedan od problema. Također, e, često se smatra da nepostojanje dokaza znači da imamo dokaz da ne postoji rizik, a tomu nije tako. Dakle, to je preveliki skok da se kaže to što nemamo dokaza znači da je stvar sigurna. Često postoje navodi, neke informacije koje govore da se oružje doista može zlorabiti za druge svrhe i treba ih razmotriti, iako za to možda nemamo odmah dokaza. Također često se vidi da države u svojoj procjeni kažu nismo imali dokaze da se upravo naša oprema, dakle upravo naše oružje koristi za nezakonite svrhe ali kad kad postoje dokazi da se drugo oružje slične, slične vrste e, koristi za nezakonite svrhe i to bi također trebalo uzeti u obzir. Potom kratkoročna nasuprot dugoročnim razmatranjima, naravno to jest nešto što je teško napraviti, međutim arapsko proljeće je dobar primjer kako je to sve e, pošlo po zlu. Dakle, dugo vremena izvozilo se oružje e, tim režimima, možemo reći da se s tim oružjem ništa nije dogodilo, ali uvijek je postojala opasnost da ako nešto pođe po zlu, da će to uistinu ozbiljno poći po zlu i upravo to se dogodilo. Kad su ti režimi narušeni, vrlo brzo stvar je ozbiljno pošla po zlu. Također, jedan mi je dužnosnik jedan rekao, a što smo mi mislili da će se dogoditi kad Gaddafi umre, pa čak da je i umro u vlastitom krevetu? Što smo mogli uopće misliti da bi se moglo dogoditi? Mislim da je to zanimljivo pitanje. također, na Bliskom istoku vidimo često da se ne primjenjuje na odgovarajući način ovaj kriterij u kojem se razmatra e, cjelokupno stanje u pojedinoj zemlji. E, također s vremena na vrijeme dođe zahtjev za izvoz. Ako je izvoz odbijen, predstavnici tvrtke koja je zatražila dozvolu kad kad se obrate višoj razini, političkoj razini i traže da se politička razina uključi u donošenje odluke. E, sada čujemo da se to stanje mijenja i da se rasprave na političkoj razini sada vode još prije nego što se uopće preda zahtjev za izdavanjem izvozne dozvole i onda dolazi uputa s političke razine e, on tijelu koje izdaje dozvole e, što trebaju učiniti. Evo to je još jedna opasnost. E, ja tu ne kažem da je ovo neka zla industrija. Industrija naravno želi ispunjavati svoje ciljeve i to je u redu, to je njihovo pravo, ali na vladama je da uspostave odgovarajuću ravnotežu i donesu odgovarajuće odluke. E, sve u svemu mislim da mogu reći da sustav koji se temelji na kriterijima jest dobar kad postoji neki veliki zajednički interes, ali kad postoje neke drugi veći strateški interesi i gospodarski interesi, onda ovaj sustav koji se temelji na kriterijima pokazuje svoje slabosti. E, mislim da u ovom trenutku imamo ekonomske i strateške interese koji su veći nego što su neko vrijeme bili. Dakle, financijska kriza, odnosi s Rusijom, stanje na Bliskom istoku, sve to izaziva dodatne pritiske. E, također, e, uloga parlamenta je naravno stvaranje veće konvergencije. Meni se u ovom trenutku čini da nam upravo ta konvergencija nedostaje i da imamo sve veće i veće razlike. Neke države možda nemaju značajnu obrambenu industriju, njihova obrambena industrija nije značajna za njihovu sveukupnu gospodarsku sliku i one e, djeluju kao što su djelovale i prije, ali u nekim drugim državama vidimo da je pritisak sve veći da se oružje izvozi. Još jedna stvar koja me brine jest da svijest e, o pravno obveznim pravilima E, je sve manja, dakle čini se da političari u državama članicama sve češće kažu ova država primateljica nije pod embargom, stoga možemo zakonito izvesti oružje. A naravno to nije ono što piše u pravno obvezujućem zajedničkom stajalištu. Imamo primjer prodaje sustava Mistral iz Francuske u Rusiju E, objavili smo izvješće zajedno sa gripom, možda ga imate u svojim materijalima. Tu smo razmatrali e, na koji način se govorilo o toj prodaji. U Francuskoj nitko nije spomenuo kriterije iz zajedničkog stajališta. Znači, čitava rasprava se vodila na drugim temeljima. I zapravo je iz Ukrajine najsnažnije spomenuto zajedničko stajalište i kriteriji. Nitko to nije spomenuo unutar Europske unije. Čak je i Rusija spomenula zajedničko stajalište kada su krenule glasine o tome da je Mađarska Ukrajini prodala tenkove i e, neke druge vrste oružja. Kako sada sustav možemo poboljšati? rekao sam već da trebamo u procjenama više gledati prema budućnosti nego prema prošlosti. Jedan primjer za to je sukob Izraela i Gaze. Dakle, različite države na različite načine izdaju dozvole, neke to rade urednije, neke manje, ali čini se da sama strogoća u primjeni kriterija se mijenja i to ovisno o razini napetosti u gazi E, što se tiče nas, nevladinog sektora, mi već čitavo desetljeće ili još i duže govorimo da u određenom trenutku stvari ponovno mogu poći na zlu i to govorimo i sada. E, čini se da će se u Gazi stvari ponovno zakomplicirati. Ne znamo točno kada, ali postoji velika vjerojatnost da će do toga doći i zato mislimo da je važno da imamo dugoročniju politiku izvoza oružja u tu regiju. Nadalje, taj ideja procjene rizika u dva koraka možda bi e, također bila korisna. Možete vidjeti kako se to radi u industriji osiguranja. Dakle, gledaju se koliki su izgledi e, da se nešto dogodi i kakve bi bile posljedice tog događaja. Dakle, takav postupak u dvije faze bi možda bio koristan kad bi ga države članice primjenjivale jer e, čak i kad bi rizik bio nizak ako se tako procijeni možda bi e, svejedno trebalo vidjeti ako do događaja dođe kakve će biti posljedice, jer ako bi posljedice bile iznimno loše, onda i to treba uzeti u obzir prilikom odluke o izdavanju dozvole. Potom bilo bi korisno kad bi države članice malo više razmatrale pitanje omogućavanja e, da u tom smislu ugovor o trgovini oružjem ide i malo dalje nego zajedničko stajalište. Naime, ugovor o trgovini oružjem koji je obvezujuć za 26 od 28 država članica govori upravo o tom olakšavanju, engleski pojam je facilitation, Dakle, nije riječ samo o tome hoću li ja iskoristiti ovaj komad opreme kako bih e, prekršio ljudska prava, nego se ovdje postavlja i pitanje omogućava li mi taj komad opreme da se ponašam tako da postoji veća vjerojatnost da će doći do kršenja ljudskih prava. Dakle, Saudijska Arabija i tretman zatvorenika u toj zemlji dobar je primjer situacije u kojoj se oprema koja dolazi iz Europe možda fizički ne koristi za kršenje ljudskih prava, ali sasvim sigurno omogućava državi da se ponaša na određene načine koji su problematični iz gledišta zaštite ljudskih prava. U svakom slučaju mislim da postoji prostori za nove kriterije. Korupcija je recimo jedan takav kriterij. Ja vam ga mogu sada sastaviti vrlo jednostavnim riječima. Mislim da bi to bio koristan kriterij. Dakle, tamo gdje se procjenjuje da, će, da postoji vrlo jasan rizik od ozbiljne korupcije treba odbiti dozvolu za izvoz oružja. Vlade kažu da je teško dokazati korupciju, no čitavo zajedničko stajalište Europske unije ne temelji se na dokazima, nego se temelji na procjeni rizika. Također mislim da bi bilo korisno e, da imamo i e, tekst koji govori o upravljanju, e, o dakle dobrom načinu upravljanja to bi se primjenjivalo e, na države e, primateljice, osobito na one e, siromašnije. Mislim da bi to bilo također korisno. Potom još jedno šire razmatranje se, tiče se političke situacije, dakle mogućnosti da se pruža potpora tiraniji, dakle kad se prodaje e, oružje onim državama za koje se zna da je, je na vlasti autoritativan e, sustav, e, čime se podjarmljuje mogućnost mirne političke opozicije E, odnosno političkih e, prosvjeda. Mislim da je to nešto što nije jednostavno ostvariti, ali o tome treba razmisliti i to nas onda vraća u područje koje je više političke naravi. E, naravno tehničke popravke lakše napraviti, ali ako ne krenemo u tom političkom smjeru i ne preuzmemo političko vodstvo, mislim da će nam se u budućnosti ponavljati isti problemi. A to nas onda povezuje sa čitavim nizom vrlo složenih e, pojmova kao što su e, nacionalna obrana, nacionalna sigurnost, politika savezništva, e, politika borbe protiv terorizma i tako dalje. Mislim da bi u svakom slučaju, u svakom slučaju bilo e, korisno o svemu tome porazgovarati, ali čini se da za sad nema puno interesa za to. Vratit ću se sada na primjer Jemena, oprostite, ja ću vas sada zamoliti da dođete do zaključka, imat ćete E, mogućnost još jednom govoriti. Dobro, evo za kraj ću onda samo još jednom spomenuti slučaj Jemena. Dakle, tamo postoji velika ovisnost o oružju koje se e, prodaje toj regiji. E, i države članice tu se nalaze u situaciji koja je uvelike kontradiktorna onome što stoji u zajedničkom stajalištu, a imamo i situaciju sa Saudijskom e, Arabijom i Švedskom, dakle postoji memorandum o razumijevanju između Švedske i e, Saudijske Arabije i imamo reakciju šireg e, komercijalnog sektora u Švedskoj koji kaže kada bi se ukinuo taj e, memorandum ili sporazum o razumijevanju da bi to moglo imati posljedice na e, širi opseg švedske industrije. Je li to uistinu tako? E, želi li doista Europska unija se naći u situaciji u kojoj gospodarska situacija njihovih država članica ovisi o potencijalnoj prodaji oružja nekim autoritativnim i vrlo teškim režimima. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, gospodin Jan Pi iz Europske udruge za zračni prostor i obrambenu industriju. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Drago mi je što danas mogu biti ovdje kako bi govorio o izvoz, kontroli izvoza oružja u ime Europske udruge za zračni prostor i obrambenu industriju. Danas ću se fokusirati na obrambeni dio, naravno u vezi s ovom problematikom. E, inače obuhvaćamo oko 3000 tvrtki. Druge su zastupljene u okviru nacionalnih udruga iz 19 drugih zemalja koje se nalaze u cijeloj Europi. Vezano uz ovu temu vezano uz izvoz oružja. Kao što smo čuli nekoliko puta su spomenuta izvoz e, tržišta za izvoz. Riječ je o političkom tržištu, to znamo kada govorimo o odlukama o dodjeljivanju e, dozvola, to je i dio vanjske politike određene zemlje. Kada je riječ o izvozu oružja izvan Europske unije, vlade su često izravno uključene u pregovore, a uvijek je tu i jača sigurnosna perspektiva koja se temelji naravno i na ciljevima svake vlade. Iz ove perspektive konkretni nacionalni interesi koji su povezani s vanjskom politikom određene države e, zapravo e, su iznad profitabilnosti industrije o kojoj se govori. Ako pogledamo razvoj stanja u zadnjih 25 godina vidjeli smo da je završio hladni rat, a Vlade su zapravo poticale industriju proizvodnje oružja da postanu tradicionalni, odnosno normalni gospodarski subjekti, da se privatiziraju, da postanu konkurentni, da ne računaju na državne subvencije, a zbog toga se naša industrija okrenula izvozu i dalje je takva situacija da se industrija orijentira na izvoz. Ako pogledamo proračunske izdatke, vidjeli, vidimo da se nacionalni proračuni smanjuju, proizvodni opseg se također smanjuje, a izdaci za obranu koji se također smanjuju predstavlja veliki izazov za našu industriju jer izvoz postaje sve važniji za sam poslovni sektor kako bi u gospodarskom smislu on mogao opstati. Postojeći izazov s kojim smo suočeni je sljedeći. Ne možemo izvoziti osim ako nacionalna tijela ne odobre svaku pojedinačnu transakciju, svaku pojedinačnu prodaju. Međutim, mislim da se ovdje radi o više toga. Kada govorimo o strateškoj ovisnosti, oslanjamo se na tehnološki know-how ovdje na europskom teritoriju, a to je izazov, veliki izazov uz tako malo domaćih ugovora kojima smo danas svjedoci. Mislim da ono što smo čuli i što je sada spomenuto, traži da se pozabavimo temeljnim pitanjem da je riječ o političkoj odluci o kojoj trebamo razgovarati. Želi li Europa zadržati određenu razinu strateške autonomnosti? Ako je odgovor na to pitanje potvrdan, u kojim bi se to područjima provodilo? Kakve tehnološke i ostale sposobnosti trebamo kako bismo to ostvarili? I što želimo napraviti kako bismo te sposobnosti očuvali? Koju važnost želimo dati izvozu u ovom kontekstu? Ako govorimo o europskoj suradnji, s obzirom na pritisak koji smo vidjeli vezano uz nacionalne proračune i činjenice i činjenicu da e, se sve manje proizvodi za svaki novi sustav, e, trebamo svakako napraviti više u smislu na suradnje na europskoj razini. E, nije riječ više o opciji nego o potrebi suradnja neophodna. Međutim, ako uspijemo pokrenuti veću suradnju, jasno je da će izvoz i dalje ostati kritičan dio na ovom poslovnom aspektu i potrebno je osigurati da razvoj situacije bude nešto što si države članice mogu priuštiti. Apsolutno je ključno da partneri koji surađuju imaju povjerenje i da jedna država članica neće blokirati e, izvoz komponenti u drugu državu članicu gdje se finalizira proizvod koji je namijenjen za izvoz. E, to je izazova, vidjet ćemo to i na nekim praktičnim primjerima. Ako se to ne razriši, možemo biti sigurni da će europska suradnja izumriti, a to će se dogoditi vrlo brzo. Dakle, države članice su ključni akteri u ovom području. One se moraju pobrinuti i osigurati da E, da bude osiguran sustav transfera i da se održi životni ciklus projekta suradnje. Kada govorimo o zakonskom okviru, e, kontrola izvoza podliježe nadležnostima država članica, a to je u skladu sa zajedničkim stajalištem Europske unije iz 2008. Ali još važnije, iz perspektive industrije, e, kontrola na ovo utječu politike koje su dogovorene na multilateralnim forumima. Da bi stvari bile kompliciranije među državke unije, ali nisu sve, nisu sve one dijelovi istih multilateralnih režima, a time i nastaje zanimljiv splet zakonskih propisa koje industrija mora slijediti vezano uz multilateralnu kontrolu izvoza. Ovdje spomenjem sporazum iz Vasenara dogovoren je popis e, dobara koje podlježu kontroli izvoza, a to se odnosi na ratne brodove, na zrakoplove, na tehnologiju i sl. Jedan od najvažnijih aspekata za industriju u poslovanju je jasnoća i predvidljivost u nacionalnim sustavima kontrole izvoza, ali i u kontrolnim popisima. To je na neki način temelj učinkovite i transparentne kontrole kao i u poslovnom planiranju. Dakle, ako se osvrnemo na globalnu scenu, pet najvećih dobavljača u razdoblju od 2009. do 2013. vidjet ćete 29% otpada na SAD, 27% na Rusiju, a nakon toga Njemačka, Kina, Francuska sa 7,65%. Dakle, u pet najvećih dobavljača imamo oko 74% ukupnog izvoza oružja u cijelom svijetu. Europska unija, eh, neke države u ovom smislu imaju veće mogućnosti ili u lancu dobave ili kao klijenti. Industrija je multinacionalno dosta slučajeva, djeluje na globalnoj razini i mislim da je to važno u ovom kontekstu iz puno aspekata. Možemo djelovati izvan granica, imamo globalni obuhvat i potičemo sukladnost s najvećim standardima i regulatornim i etičkim. To činimo e, putem ugovornih zahtjeva i provođenjem kodeksa postupanja. Naše članice u SND-u snažno vjeruju da su etika i integritet iznimno važni i sada, ali i za budućnost. U današnjem globaliziranom svijetu poslovna Etika kada je povezana s upravljanjem rizicima predstavlja važnu konkurentnu prednost za poslovne subjekte. 2007. SND je putem našeg etičkog odbora pripremio zajedničke standarde za industriju. Riječ je o dokumentu gdje postoje nulta tolerancija i traži se provođenje dubinske analize kada je riječ o sklapanju ugovora s trećim stranama stavlja se i naglasak na borbu protiv korupcije u tenderima, a riječ je o programu koji se provodi u više od 400 tvrtki u Europi. Želimo krenuti i korak dalje i zajedno s SAD-om, odnosno partnerom tamo, pokrenuli smo i forum za poslovnu etiku. Usvojili smo zajedničke, zajedničku politiku pridonosimo i razvoju svijesti na globalnoj razini. Što se tiče ATT, odnosno ugovora o trgovini oružjem, kao što sam kao što je već spomenuto, Europska obrambena industrija posvećena je sukladnosti s ATT-om gdje god djelujemo u svijetu, a većina našeg poslovnog sektora već ima programe sukladnosti koje idu još i dalje od međunarodnih sporazuma kao što su ATT i brojni drugi. Ako se osvrnemo na globalnu situaciju vezano uz kontrolu oružja, izvoza oružja, vidimo da još postoji puno praznina koje je potrebno prevladati i moramo se pozabaviti dolaženjem tog oružja na nezakonito tržište, a sve to su pred, preduvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bismo surađivali, no to je također i važno zbog ravnopravnih uvjeta, tko, doista, tko je doista dobitnik u ovoj igri. Stoga europska industrija pozdravlja ugovor o trgovini oružjem, ATT i predviđene mjere, posebno dio koji se odnosi na razmjenu informacija o nezakonitim aktivnostima. Smatramo da će ATT E, povisiti ljestvicu vezano za kontrolu izvoza oružja na globalnoj razini i potrebno je da svi ratificiraju ATT radi smjernica i šireg sudjelovanja i provedbe na razini zemalja. Ne želimo da e, bude zasjenjen bude zasjenjena legitimna trgovina, niti želimo da dođe do kršenja međunarodnog prava. Dakle, ATT predstavlja najvišu razinu standarda u onim zemljama gdje postoji operativna kontrola za sada i po mom mišljenju je to vrlo dobrodošao i pozitivan korak. To je dobra praksa da vlade trebaju uključiti otvoreni pristup vezano uz provedbu ATT-a i smatramo da nacionalne obrambene industrije trebaju biti informirane o svim regulacijskim promjenama i trebaju biti pozvane da daju svoj doprinos njihovom usvajanju. E, neujednačena tumačenje predstavlja veliki izazov za industriju kako bi se ostvarila sukladnost u svim jurisdikcijama u kojima industrija djeluje. I stoga ako želimo uspostaviti globalno mjerilo, to je nešto što će naša industrija pozdraviti. Što se tiče att mislim da je to važno jer iako se to provodi na nacionalnoj razini, to je dosljedno i s unutarnjim tržištem Europske unije. Da završim, kako bih iznio kratki sažetak kakva je situacija u industriji, rekao bih da je tržište oružja političko tržište, to je nešto što trebamo shvatiti i uzeti u obzir. Uz smanjene izdatke, već 25 godina, izvoz je postao ključan za industriju, a ulog na kraju je doista europska strateška autonomija, to je potrebno shvatiti. Europska suradnja ovisi o internim transferima Europske unije i njihovom neblokiranju od strane država članica, to je ključno. Na globalnoj sceni regulacijski okvir je doista e, mozaik koji predstavlja veliki izazov za samu industriju, u pojedinim poslovnim slučajevima postoji doista jako puno zakonskih propisa koje morate zadovoljiti. Dakle, ono što je industriji potrebno to je jasnoća i predvidljivost. Ne možete mijenjati poslovne partnere, zemlje i tržišta preko noći. Riječ je o iznimno dugotrajnim procesima. Poslovna etika je mm, visoko na listi prioriteta industrije, a tako će i ostati. Mi podržavamo ATT, to je svakako korak u pravom smjeru. Hvala. Hvala vam lijepa gospodo, a sada otvaram raspravu. Krećemo i imat ćemo i drugu rundu pitanja nakon odgovora ako budemo imali vremena. Najprije izvjestiteljica SND-a Bodi Valero. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. Govorit ću na švedskom Malo ću vam dati vremena da stavite slušalice, očito Janu to ne treba jer me razumije. E, doista je bilo zanimljivo poslušati vaše intervencije, no nekoliko stvari mi je nedostajalo. Mislim da se Roju na to osvrnuo, a to je da moramo gledati situaciju u zemljama primateljicama. Prema zajedničkom stajalištu imamo konkretnije konkretni pogled na stvari. Moramo vidjeti za što će se takvo oružje upotrebljavati, a na temelju toga možete reći ili da ili ne određene poslovne transakcije. Međutim, morate pogledati kakva je situacija u zemlji primateljici. Ne, trebamo samo razmišljati o tome kakav će se materijal upotrijebiti. E, malo smo se dotakli pitanja Švedske i memoranduma o razumijevanju koji ste spomenuli. U Švedskoj smo pripremili i novi zakonski prijedlog koji govori upravo o tome. Dakle, uzimanje u obzir zemlje primatelja i e, provjera je li riječ o istinskoj demokraciji ili o diktaturi. Ideja je da se ovdje vidi šira slika i da možda e, pronađemo i novi, e, drugi razlog zašto nekome ne prodati oružje. E, govorili ste i o političkim odlukama koje ovdje prevladavaju, a to znači da mi moramo pripremiti set pravila koji će određivati je li prihvatljivo ili ne prodati oružje nekim zemljama. Ne smijemo samo razmišljati o e, konkretnom fokusu. Ako recimo pogledate Saudijsku Arabiju, tamo 50% stanovništva nema prava. To je nešto što je potrebno uzeti u obzir. U Švedskoj su pripremili ovaj prijedlog, kao što sam rekla, riječ je o jednom sveobuhvatnom zakonskom prijedlogu, ali to znači da smo u situaciji koju je Jan Piran je spomenuo, a koja se odnosi na unutarnje rasprave koje se vode na razini Europske unije. Možda će biti teško nekim zemljama, teže nekim zemljama surađivati sa Švedskom zato što imamo strožija, strožije standarde, odnosno pravila od onih u zajedničkom stajalištu. Ako pogledate stalište, ako to stalište bude revidirano, onda mislim da moramo osigurati da e, smo u političkom smislu vrlo jasni i da možda razmislimo o tome trebamo li ili ne zauzeti širi pristup, vidjeti širu perspektivu kriterija koji bi se mogli primijeniti u odlučivanju o prodaji oružja ili ne. Govorili ste i o tržištu. Razumijem i industriju, vrlo je teško izgraditi povjerenje, riječ je o dugotrajnom procesu i znam da se puno toga poduzimalo tijekom dugog niza godina vezano uz prodaju oružja Bliskom istoku, a sada imamo situaciju gdje je e, Bliski istok u plamenu. Često su se pojavljivale situacije gdje se oružje koje smo im prodavali zapravo vraćalo u Europsku uniju i koristilo protiv nas. Dakle, sigurnosna situacija se doista promijenila. To je nešto što moramo uzeti u obzir u budućnosti. U 2008. kada je zajedničko stajalište pripremljenost situacija je bila vrlo drukčija. Dakle, imali smo vremena sada da razmislimo o situaciji, da razmišljamo o sigurnosti u Europi danas. Danas smo čuli da 800 e, tisuća ljudi radi u industriji, a i zbog same te činjenice e, dobar je, to je dobar razlog da zadržimo tržište. Međutim, ne smijemo o tome razmišljati. Trebamo razmišljati o tome zašto uopće imamo ovu industriju. A prema mom mišljenju, prva polazna točka treba se odnositi na obranu u Europi i na branjenje Europe u slučaju sukoba. Dakle, u političkom smislu moramo biti vrlo jasni, ali moramo razmišljati i o, i o tome da mogu postati posljedice za samu industriju ako promijenimo zajedničko stajalište. U tom kontekstu Mislim da se trebamo pozabaviti širom slikom sigurnosnih pitanja danas u Europi, a ne govoriti o tome kako su stvari stajale 2008. I još jedna stvar koju nismo spomenuli, a to je pitanje robe s dvojnom namjenom. Brojni proizvodi danas nisu na popisu za izvoz robe s dvojnom namjenom, a ipak ti proizvodi se mogu koristiti za represivne svrhe u zemljama primateljicama, zemljama koje kupuju oružje. Dakle, cjelokupno gledano Mm, mislim da to trebamo proanalizirati i vidjeti kako i te proizvode uključiti na popis. I još treće pitanje e, koje, o kojem također ništa nismo čuli danas, postajemo sve ovisni o izvozu. Jan je zato spomenuo razloge, međutim imamo i vrlo osjetljivu tehnologiju koja se razvija u obrambenoj industriji, a onda e, dolazi do njezinog širenja. Kako ćemo zadržati kontrolu nad ovom osjetljivom tehnologijom u trenucima kada toliko ovisimo o izvozu? E, željela bih da malo razmislimo o svim ovim pitanjima. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa na vašim izlaganjima. Prije svega želim reći da i podržavam jedan dio intervencije kolegice Valero. Posebno i ja smatram da primarno trebamo imati svoju obrambenu industriju kako bismo se branili u slučaju krize. S tim u vezi, a to sam već i ranije opetovano isticao, argument radnih mjesta nije valjan jer s tim argumentom naravno možemo opravdati svaki izvoz. Radna mjesta koja imamo, a posebno stručnjaci koji su nam potrebni, to je za mene kolateralni profit, to je ta prednost koju imamo iz te činjenice, ali e, postoji određena analiza rizika. Situacija u kojoj se nalazimo je sljedeća. Moramo se moći braniti i stoga je dobro da imamo vlastitu industriju i zbog toga podržavam i visoki nivo strateške autonomije. To znači da se u globalu moramo biti u mogućnosti braniti vlastitim sredstvima. Nije riječ zapravo o velikim globalnim izazovima, naime smatram da je Savez NATO u tom smislu nezamjenjiv, međutim kada govorimo o stvarima u okviru onoga što možemo i moramo napraviti u svom susjedstvu, mislim da trebamo biti neovisni i, i od struktura NATO-a. Kada govorimo i o članicama Europske unije koje nisu članice NATO-a. Što se tiče E, ovih kriterija clarity, commonality and predictability koje industrija zagovara. Naravno da je važno imati sigurnost kod planiranja u tom području zato što je riječ o velikim iznosima, riječ je o investicijama i u ljude i u istraživanje i iz tog razloga politika u maksimalnoj mjeri treba izbjegavati nepredvidljive ili neplanirane promjene. Smatram da je jedan od odgovora koji nisu dani na sastanku Vijeća za obranu je i pitanje sigurnosti nabave security, eh, supply security. Riječ je o eh, nečemu što je u obliku prijedloga upućeno Europskoj komisiji, međutim dalje od toga se nije došlo. I mislim da to u potpunosti možemo napraviti kompatibilnim s, na primjer, izmjenama nacionalnog zakonskog okvira. Sve ono što spada u zajedničke europske misije, ako imamo recimo eh, ako dogovorimo jednoglasno eh, određenu misiju, onda treba biti jasno da u tu svrhu E, jest moguće isporučiti sve partnerima Europske unije koji nešto traže. E, to bilo bi proturječno samo po sebi ako se o nečemu dogovorimo, a onda odbijemo to isporučiti partneru. Što se tiče izvoza u treće zemlje, smatram da osim zajedničkog stajališta koje imamo, na temelju ad hoc analize moramo razgovarati ako se na primjer okolnosti u trećim zemljama promijene može se dogoditi da isporučujemo autoritarnom režimu s ciljem borbe protiv strukture kao što je ISIS takvu konstelaciju ranije nismo imali. Dakle, nedržavna teroristička skupina koja hara čitavim regijama, a bez tog bez takve situacije možda i ne bih došao na ideju isporučivati oružje Iraku. Međutim, uz takvu okolnost, ako ja sam nisam spreman boriti se protiv Isisa, ako stvari tako stoje, onda moramo moći uvažiti i nove okolnosti i mislim da tu moramo vidjeti kako e, novo stalište može biti kako zajedničko stalište može biti fleksibilnije kako bismo mogli reagirati na nove okolnosti. Hvala. Thank you, Hvala gospodine Hvala gospođo predsjedateljice. Mogu li ja e, zahvaliti našim trima govornicima koji su prezentirali u svojim različitim aspektima ovu temu. Želio bih e, malo objašnjenja od prvog govornika. Rekli ste da ste 20 e, zemalja potpisalo, a da dvije su napustile. Koje su dvije napustile? Isto tako ste rekli da Velika Britanija izdaje dozvole, ali nisam shvatio o kojim obveznicama se govori i kakve, utjecaje utjecaje one imaju na stanovništvo. I još jedna stvar koju sam želio znati od svih tro, e, tri ugovornika, ali po, postavit ću i pitanje. Prvo je cijela ta zamisa vezana za korupciju i trgovinu oružjem. Naravno da korupcija nije prihvatljiva. Međutim, u nekim od tih zemalja trećeg svijeta E, to je kao e, neka vrsta e, dvostrukog remija za ljude. Kad cijeli, kad cijeli dug s kojim se moraju baviti te zemlje, a isto tako pitanje opresije koje je isto tako za ove, vezano za ove režime. a to stvara cijelu tu nestabilnost i eventualno se nađemo u jednoj od najvećih izbjegličkih kriza koju je svijet ikada vidio. Postoji neka veza između toga i politika koje vodimo. A treća stvar vezana za ovo bila je pitanje Bliskog istoka. Postoje milijarde izvoza na srednji istok i na Treći govornik je rekao koliko je to bitno za našu industriju da to e, na neki način kontroliramo. Međutim, mislim da se tu primjenjuju dvostruki standardi, da mnoge naše zemlje Europske unije su dosta sretne što mogu e, zaraditi te milijarde prodajući to oružje i na neki način se okreću od ljudi i izvoze u diktatorske režime kroz cijeli taj proces. I tu dolazi do tih dvostrukih standarda i terorizma koji, e, kojeg to uzrokuje. I još jedno pitanje koje je vjerojatno vezano uz posljednju moje, moju izjavu, te poteškoće s kojima se sada suočavamo. Koliko je to povezano sa načinima na kojima se mi na neki način bavimo tim oružjem i kako je to povezano sa svijetom. Da li tražimo kratkoročno i profit kada sve oko sebe vidimo sve te e, probleme koje plaćamo e, dugoročno, dakle imamo e, kratkoročnu korist za dugoročne probleme. I treća stvar koju vidim iz dokumenata, pet ovih glavnih zemalja koji uvoze te, ta oružje za obranu, uključuje i Pakistan. Znamo da je to konfliktno područje, imali smo tamo tri rata, postoji uključenje nuklearnog oružja, dakle to je mjesto visokog rizika. Koliko je onda razumno da mi e, izvozimo i e, opremamo sve više tu zemlju i e, kakvu opasnost to može stvoriti za mir u svijetu? Hvala. Marak Jurek. Hvala lijepa. Hvala na svim ovim informacijama, na svim ovim idejama. Sve je to bilo jako zanimljivo. Kriteriji za izvoz oružja su nešto e, o čemu bi ja želio postaviti pitanje. Trebamo li imati jedan više holistički e, pristup, a ne dijalektički pristup? Nacionalna sigurnost je vezana i uz zaštitu stanovništva od potencijalnih i stvarnih opasnosti. To sigurno treba biti jedna od glavnih premisa u onome što radimo. Ne trebamo li onda e, zapravo se usredotočiti na konkretne zemlje i njihove vlade i njihove stavove prema kolektivnoj sigurnosti. Ne trebamo li onda imati više poštovanja za naše vlastito stajalište? Mislim da bi sve naše zemlje morale poštovati e, položaj južnih zemalja kada se radi o zemljama sredozemlja poljsko stajalište ili stajalište baltičkih država na isti način. E, brodovi Mistrala nikada nisu smjeli biti poslani u Rusiju ili obećani Rusiji. Naravno, to je zemlja koja sada vodi rat u Ukrajini i nije nikada trebalo donijeti takvu odluku. I zato u interesu europske solidarnosti trebali bismo imati jednako poštovanje za vlastita stajališta. Neki bi mogli reći da je to pravo veta. Da, na kraju svega to i jest pravo veta jer je to pitanje nacionalne sigurnosti, a nacionalna sigurnost je temeljno pitanje e, zaštite ljudskih života. Ljudi koji izvoze oružje u Rusiju e, kažu da je Rusija zemlja u tranziciji prema demokraciji. Međutim, pogledajte kakva je situacija u Iranu kakvu vladu on ima. Ne bismo smjeli izvoziti niti u Iran, niti u Rusiju. I zato moramo imati jedan e, pristup hladne glave i razuman pristup za izvoz oružja, a to možemo učiniti tako da više surađujemo. Moramo isto tako uzeti u obzir da međunarodna trgovina je dio naše sigurnosne politike. A ono što sam rekao za Rusiju je mjerodavno iz povijesnih razloga. Imamo odluk, odluke Europskog vijeća, imamo taj e, strašan rat u Ukrajini i to je otvorilo ljudima oči. Međutim, ako želimo e, preuzeti jedan realistični stav, na taj način bismo produbili suradnju koju već imamo a to bi nam omogućilo da razmotrimo e, izvoz oružja i međunarodnu trgovinu kao neodvojivi dio naše sigurnosne politike jer e, industrija oružja može e, biti u skladu sa sigurnosnim zahtjevima država članica s kojima pokazujemo solidarnost. Hvala vam lijepa na izlaganjima s brojnim vašim stajalištima se uvelike slažem. Još jednom ću se osvrnuti na argument o radnim mjestima. Vrlo kratko želim dodati da postoje istraživanja koja pokazuju da važnost industrije oružja za radna mjesta jest puno niža nego što se općenito predstavlja recimo jedan dolar u socijalnom e, području koji se investira može stvoriti tri puta toliko radnih mjesta kao dolar koji se ulaže u e, industriju oružja. Surađujem i sa sindikatima u Njemačkoj koji sudjeluju u e, projektu neširenja oružja i znam da bi ljudi radije voljeli raditi u izvan industrije oružja ako bi imali tu mogućnost. To samo usput napominjem. Razgovarali smo o kriterijima. Smatram da je to u brojnim područjima vrlo važno. Međutim, čini mi se da je još bitnije kako se ti, da li se ti kriteriji provode i na koji način. I sada kada govorimo o definiciji kriterija, kakve sada imamo, postoje tako e, brojna kršenja tih istih kriterija, pa mi se čini da diskusija o promjeni tih kriterija sociološki gledano jest važna, međutim bojim se da e, neće doći do praktičnih e, promjena. Zbog toga smatram da je važno da razgovaramo o mogućnosti provedbe da je, razgovaramo o tome gdje postoje praznine u učinkovitoj kontroli izvoza oružja i kako te praznine možemo poputiti, popuniti i mislim da onda možemo razgovarati i o tome koji okvir djelovanja je onaj gdje bilježimo određena kršenja na primjer možemo li razgovarati o sankcijama u određenim okolnostima to naravno može malo utjecati na e, profitne interese industrije oružja više se ne bi možda i isplatilo izvoziti oružje, ako bi se to djelotvorno sankcioniralo. No još jedan e, kriterij ovdje želim nadopuniti jer mislim da se o njemu premalo razgovaralo. A to je kriterij osam. Ako govorimo o tome da ciljne zemlje izvoza moramo imati e, moramo promatrati. Ne radi se naime samo o sigurnosnim aspektima, naime ako tumačimo kriterij 8 na odgovarajući način, onda to znači da razvojni interesi određene biti uzeti u obzir i ako se to točno tumači, u zemlje se ne smije izvoziti oružje ako si te zemlje takav uvoz ne mogu priuštiti. Što se tiče pitanja e, preprodaje i to mi se čini da je jedna bitna praznina koju trebamo na djelotvoran način e, razriješiti. E, uvijek se iznova spominje da interesi pojedinih zemalja nisu podudarni, da postoji nedostatna konvergentnost, s tim se u velikoj mjeri slažem, međutim mislim da moramo razgovarati i o tome da se da ne dođe do nepodudarnosti interesa među e, zemljama da naime postoje razno razni interesi i u pojedinoj zemlji e, na unutarnjem planu na primjer znam da učinkovita kontrola izvoza oružja uživa široki društveni konsenzus u brojnim društvenim krugovima međutim istodobno praktična politika ide u potpuno drugom smjeru. Još jednom se o tome govorilo. Govorilo se i o interesima, na primjer, Ukrajine, kada je riječ o Rusiji. E, oko toga vlada velika suglasnost. Međutim, što je, na primjer, sa Saudijskom Arabijom? I, to, i to smo spomenuli e, tu njemačka kancelarka u okviru argumentacije koja se sada već polako opisuje kao Merkeličina doktrina, e, ne želi jasno e, reći da su ti, e, ona jasno kaže da su i te zemlje partneri Njemačke i da im iz tog razloga isporučujemo oružje. Ukratko, mislim da možemo razgovarati o brojnim temama. Ako nema političke volje, on, kada govorimo o radnim mjestima, to jest nešto o čemu trebamo razgovarati. Međutim, kada je riječ o strateškim opcijama, unatoč svemu tome, jedno društvo treba uvijek biti u mogućnosti i razgovarati o tome koju moralnu cijenu e, želi platiti za provedbu interesa. Riječ je inače o interesu malobrojnih u nekom društvu. Dakle, koju moralnu cijenu je društvo spremno za takvo što platiti? E, gospodin Čeza, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Želio sam vam zahvaliti jer danas ujutro sam zaista radio pozitivan posao. Mi smo krenuli sa veleposlanikom e, Popovskim. Govorili smo kako ojačati našu sigurnosnu i obrambenu politiku na našem kontinentu, u Europi, ali isto tako smo govorili o konkretnim temama, kako ćemo to učiniti, kako ćemo ojačati tu politiku. E, koliko treba angažirati financijska sredstva ne samo Europske unije nego i, i e, pojedinih zemalja kako učiniti da naše vojske više surađuju, a isto tako kako financirati i kako pomoći europskim poduzećima kako bi i ojačali e, industriju, sigurnosnu i obrambenu industriju Europe. Dakle, mi moramo si postaviti pitanje kako pratiti taj sektor u vezi s jednim e, temom koje mislim da je povezana s onim prvim dijelom jutra. Naravno da moramo ojačati obrambenu politiku, ali moramo ojačati i industriju za proizvodnju oružja za e, zaštititi našu, naš kontinent. Međutim, e, imamo i e, benzin koji će možda hraniti neke strašne, apsurdne ratove i ono što ja pitam gospodina e, Lotoa posebno, kakvu moć imamo mi da možemo i kakve ovlasti imamo da možemo jače pratiti ovu temu izvoza, a s obzirom da govorimo o oružju, Oružje obično prodajemo, prodajemo zemljama koje imaju pravo to otkupiti, ali onda ih nalazimo u rukama terorista i zemalja koje nemaju nikakve veze s nama, niti smo njima željeli prodati to oružje. Dakle, kako ćemo spriječiti da oružje koje je zakonito prodano kroz e, e, kroz e, od zakonito izdavane do ruke. I još jedno pitanje, kako možemo nametnuti zemljama e, jedinstveno, jedinstvenu primjenu e, dozvola za izvoz. Vidimo da imamo različite kriterije u različitim zemljama. Dakle, imamo snagu da na neki način skupimo taj posao kontrole koji Europa definitivno, definitivno mora učiniti s obzirom na ovako osjetljivo pitanje. Hvala, gospodin Krasnodanski. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Moje pitanje je malo drugačije. Ja bih žio, želio ukazati na situaciju u Europi i zamoliti gospodu što oni misle o konkurentnosti između država članica i konkurentnosti između poduzeća e, koje se bave obrambenom industrijom u Europskoj uniji. Na koji način ta trgovačka društva ili zemlje e, surađuju kako bi izbjegle propise o e, kontroli izvoza oružja? Govorimo o planiranom spajanju između njemačkog KMV-a i francuskog društva. Koliko sam shvatio, e, cilj tog spajanja bio je da se na neki način zaobiđu vrlo e, strogi njemački zakoni za izvoz oružja. Događa li se često tako nešto? Je li to način da se zaobiđu europski zakoni i propisi? I još nešto. E, e, govornik Bundestaga za e, sigurnosnu politiku govorio je o spriječavanju toga da se tenkovi prodaju u Francuskoj. Bio sam jako iznenađen time da neko uopće razmišlja na taj način da se spriječi prodavanje oružja jednoj drugoj državi članici. Kako možemo govoriti o zajedničkoj politici ako si ne prodajemo stvari jedni drugima? Što vi mislite? Prvo, načini obilaženja propisa, posebno aranžmana koji bi mogli dovesti do toga da se podrivaju propisi. I drugo pitanje, Postoji li konkurencija između nacionalnih interesa i što mislite da su učinci toga? Hvala lijepa. Hvala na ovim izlaganjima. Kao prvo bih željela započeti sa pitanjima koja su postavljena gospodinu Letonu. Vodi se rasprava o mogućoj potrebi da se e, izmijeni režim kontrole izvoza oružja. E, što vi mislite o tome? Koja je vaša procjena stanja te rasprave? Što je potrebno kako bismo osigurali veću konvergenciju između e, globalnih i europskih režima? E, nakon toga e, željela bih e, se nadovezati na primjedbe gospodina Ispistera. Kao prvo, mislim da kada na istim temeljima upućujemo na zajedničko stajalište u smislu izvoza Mistrala u Rusiju i mogućeg izvoza oružja Ukrajinu, mislim da e, potpuno griješimo u primjeni glavnih kriterija kada to ovdje ponavljamo. Zato što u e, odnosu na Rusiju mnogo godina smo se trebali baviti sa jednom, e, jednom državom agresorom. Dakle, mislim da smo bili previše tihi i da smo šutili predugo. U smislu prodaje Mistrala, to nije bilo samo u Ukrajini. Kao prvo to je bilo Poljskoj i Baltičkim državama. Dakle, to su bile države članice Europske unije koje su vrlo jasno izražavale svoje stavove. Dakle, nije se radilo samo o prodaji Mistrala, jer vi znate bolje od mene da je to jedan ogroman program prijenosa tehnologije vrlo sofisticirane tehnologije. A mi smo govorili samo o prijenosu e, e, ovih vojnih brodova. Međutim, radilo se o više, više od toga, o tome šutimo. A kada govorimo o kriterijima i o potrebi da se donesu e, jedinstveni kriteriji, onda naravno da moramo razmisliti o autoritativnim režimima, ali isto tako moramo razmisliti e, koji su agresori i pokušati spriječiti prodavanje oružja onima koji jasno jesu agresori. I nikako ne možemo Rusiju i Ukrajinu staviti e, na istom u isti, u isti koš jer e, zajedničko stajalište nije dovoljno da procijeni obje situacije po mom mišljenju izlaganje gospodina jana pije mi je zaista dala na razmišljanje zaista se s vama slažem gospodine da e, industrije obrane e, su zapravo politička tržišta što znači da kada govorimo o potrebi da zadržimo stratešku autonomiju Europe onda to znači da želimo bili, biti politički autonomni a to znači da moramo razmisliti o zajedničkoj percepciji koristi mogućnosti ali i prijetnji a to je daleko prvi kriterij da djelujemo e, politički e, na zajednički način i još jedan aspekt je vezan da kada govorimo da djelujemo strateški autonomno, onda moramo razmišljati o temeljima za industrije za nacionalnu obranu. Jer to znači da e, utjecaj e, vanjskih e, poslova na zajedničke vanjske poslove Europske unije. Ja mislim da je to tako. Dakle, ako imamo prevladavajuća stajališta, a vi ste nam dali e, statistike koje su ne, neutralne, ali su istinite, koje pokazuje koliko, koliko je e, prevladavajući taj izvoz Njemačke i Francuske u e, zajedničkom E, izvozu Europske unije. To znači da e, su to prevladavajuće, prevladavajuće pozicije tih zemalja onda. Naravno, postoje i dalji kriteriji koje treba uzeti u obzir, ali ipak. I zato, e, sad se pozivam na gospodina Izbistera, kada uzmemo primjere moramo uvijek znati da su to politički primjeri. I moramo pokušati uspostaviti ravnotežu kada dajemo te primjere. Sada možda u istom e, poredku e, dajem riječ e, našim govornicima. Prvi je gospodin Leto. Hvala gospođo predsjedateljice. Prvo lako pitanje. Dvije države članice koje još uvijek nisu ratificirale ovaj e, ugovor o e, trgovini oružjem su Cipar i Grčka, ali pretpostavlja se da će trebati još samo par mjeseci da ratificiraju taj ugovor. Pitanje je kako osigurati veću konvergenciju. Vjerojatno znate odgovor s perspektive vijeća, to znači da, da se propisi ne smiju kršiti, a pristup je, kao što znate, e, dogovoren 2012. da se ne krše propisi, nego da se oni bolje primjenjuju. Imamo nekoliko instrumenata u zajedničkom stajalištu koju podupiru konvergenciju, a pristup je da ih se bolje provodi na e, jasniji i korisniji način. I na kraju ovaj e, vrlo pragmatičan e, ovo vrlo pragmatično rješenje će podržati veću konvergenciju naravno moramo vidjeti hoće li to biti tako a to ćemo vidjeti u budućnosti sljedećih godina što se tiče e, zaključaka vijeća koje bi brzo trebali biti doneseni kao završetak revizije revizija će se obaviti 2018. dakle deset godina nakon donošenja zajedničkog stajališta i tamo ćemo imati priliku procijeniti e, da li e, ta e, rješenja za bolje provedbu su dovela do bolje konvergencije. Onda su bila pitanja vezana za našu preporuku da trebamo uzeti u obzir ne samo rizik da se e, zloporabi opskrba oružjem, nego isto i učinak koji će koji bi to moglo imati na e, povjerenje u sam režim e, zemalja koje primaju to oružje. Dakle, oružje uvijek ima negativan, uči, negativan učinak na e, režime koji prihvaćaju oružje. Dakle, to je nešto što funkcionira u tom negativnom smjeru, međutim, s druge strane, radi i obrnuto. Funkcionira i obrnuto. Dakle, ako ste vlada i ako ste nabavili e, borbene avione, a borbeni avioni imaju e, e, rok trajanja od 30-40 godina, onda imate jako veliki poticaj da ne budete u sukobu sa vašim e, dobavljačem. Jer nemate interesa e, gdje imate prekrasan e, zrakoplov od 15 milijuna dolara koji ne može letiti zato što nemate dio zamjenski za taj, za taj zrakoplov. Dakle, mislim da to treba gledati s tog gledišta za veliku, velike platforme, velik, veliku opremu kao što su radari, radari, tenkovi ili zrakoplovi koji će biti u vašem arsenalu 30, 40, 50 godina. E, od samog početka znate da imate poticaj da ne kršite e, uvjete koje ste napravili e, sa, koje ste sklopili sa dobavljačem. Isto tako u praćenju korisnika SAD je jako dobar e, da e, ponudi tu robu, međutim oni e, imaju jako stroge uvjete vezane za korištenje. Dakle, kao primatelj morate provoditi provjere nakon dobave, a isto tako kao dobavljač isto tako imate uvjete koje možete, morate E, osigurati kao primatelj morate osigurati da e, to oružje bude uvijek na zalih, zalihama ministarstva obrane i ne smije biti dano recimo ministarstvu unutarnjih poslova dakle to je skrivena realnost između tih e, dozvola na kraju imate i nekoliko uvjeta koje se mogu još e, usuglasiti kako bi na neki način smanjili rizik zloporaba ili daljnjih zloporabe određenog režima Što se tiče reaktivnosti, jednom kada se izda dozvola, morate biti spremni na brutalne e, promjene uvjeta ako ta dobava više, nije više primjerena. sve države članice imaju mogućnost da suspendiraju te dozvole, dakle to je e, srednja vrijednost između potpunog povlačenja tih dozvola, dakle one mogu biti suspendirane, povučene, isto tako carina može biti informirana da, e, da oduzme robu na, samom, e, na samoj granici, čak i ako imate izdanu dozvolu, ali je izdan embargo na uvoz oružja. Oni, to oružje može biti zaustavljeno na granici. Isto tako imamo partnerske industrije koje su isto upozorene i e, dozvola se onda ne može koristiti ukoliko je došlo do e, za embarga jer će ona biti suspendirana ili će se na carini roba oduzeti. Što se tiče Pakistana, Sada nema e, odgovornosti za izdavanje dozvola i odgovornost e, e, nuđenja robe Afganistanu je zapravo na nacionalnoj razini. Možda postoje dobri razlozi za to. Neke zemlje imaju legitimno pravo boriti se protiv terorizma ali mogu vam isto tako reći da kada se radi o nabavi robe koja se može koristiti recimo u regiji Kašmir gdje je jako visoki rizik za e, sukobe, onda se obično odbija e, tu robu e, dostaviti. Dakle, postoje određene sigurnosne mjere. Ako pogledate koliko je E, odbijeno robu za dostavu u ta dva područja, onda mogu reći da jako mnogo takvih transakcija je odbijeno upravo zbog e, tih osjetljivih pitanja koje ste spomenuli. A što se tiče kriterija, postoji jako mnogo kršenja i provedbe i primjene tih kriterija. Mislim da moramo praviti razliku da postoji analiza rizika u odnosu na kriterije, to je zahtjev e, iz zajedničkog stajališta i onda je nacionalna dozvol, nacionalna odluka koja se e, donosi na temelju te analize rizika. I onda ta odluka može biti e, dvojna, dvojbena s obzirom na demokratsku, demokratsku kontrolu. S obzirom da odluka može biti dvojbena, ne znači da je kriterij dvojben Kako ćemo osigurati da te odluke, ako su dvojbene, e, budu sankcionirane? Mislim da se sve svodi na demokratske kriterije. Te dozvole su prijavljene, e, podaci su na raspolaganju i onda je na mjerodavnim demokratskim institucijama koje su nadležne za e, kontrolu izvršne grane da postave pitanja i da poduzmu nešto i preporuče određene sankcije. E, veće praćenje, mislim da je to E, jedna opcija koja je povezana za to. Postoji praćenje u Europskoj uniji od strane nacionalnih parlamenta, dakle oni e, prate odluke svojih vlada vezane za politiku oružja. E, imamo nacionalne parlamente gdje se jako mnogo o tome raspravlja. Imamo nacionalne parlamente gdje to uopće nije pitanje. Međutim, e, s obzirom na nacionalnu odgovornost, mislim da bi veće praćenje zaista moglo rezultirati većim uključenjem nacionalnih parlamenta i civilnog društva. Evo, tu ću stati. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Leton, gospodine Ispister. Um, Mnogo je bilo pitanja, mnogo je toga rečeno, pa ću se samo nadovezati na nekoliko stvari. E, spomenuli ste nadzor tehnologije, nekoliko je ljudi to spomenulo. Mislim da je to područje koje je veoma važno i koje možemo smatrati još važnijim od samog izvoza opreme. Jer ako nekome date sposobnost da sami izrade opremu, to sasvim sigurno ima dodatne implikacije. Ne vidim da države tu primjenjuju dodatnu kontrolu, kao što bih to volio vidjeti, i znamo da se danas govori o vrlo velikom poslu koji će omogućiti upravo takvo stjecanje odgovarajućih znanja za izradu opreme kod države primatelja. Kada govorimo o kontekstu ugovora o trgovini oružjem, ja sam mnogo puta iznio stavove u prilog toga da svaki prijenos tehnologije državi koja nije potpisnica ugovora o trgovini oružjem mora obuhvaćati ozbiljne razgovore o tome kada će ta država postati potpisnica ugovora o trgovini oružjem. Znači, važno je da e, države e, primjenjuju međunarodne propise u ovom području, a doista moram reći da nema puno dokaza da se takve rasprave vode i kad sam s nekim službenicima o tome razgovarao, onda su mi rekli da to jednostavno nije realističan zahtjev. E, što se tiče bombi koje se dostavljaju juž, e, Saudijskoj Arabiji, već sam rekao da je Ujedinjena Kraljevina dostavila takve bombe koje se koriste na borbenim zrakoplovima i e, koliko znamo upotrebljene su u Jemenu a ako i nisu još upotrebljene čini se da postoje planovi da se upotrebe i ako vidite Um, na koji način teku te kupnje i potražnja za tim bombama vidite da je u jednom trenutku došlo do velikog skoka i čini se da će i nova dozvola uh, za tu isporuku biti odobrena. Zatim pitanje radnih mjesta. Da, mnogo je toga rečeno o radnim mjestima i vezi te teme sa izvozom oružja. tu se koriste ekonomske pretpostavke iz 19. stoljeća. Dakle, kao ako tih radnih mjesta više nema, gospodarska djelatnost u potpunosti nestaje. To je vrlo nestručan način gledanja ove gospodarske grane jer naravno tu se onda mogu postavljati pitanja o tome koliko je kapitala povezano sa svakim radnim mjestom i potencijalno možemo stvoriti više radnih mjesta mm, u nekim drugim područjima jer je uz njih vezano više kapitala nego u obrambenoj industriji. U svakom slučaju ako je industrija snažno koncentrirana u nekom području i onda se ona ugasi, onda može doći do eh, do iseljavanja iz tog područja. Međutim, kao što sam rekao, treba pristupiti malo na sofisticiraniji način ovoj temi. Zatim što se tiče kriterija broj 8, to je izvor velikog razočaranja zajednice nevladinih organizacija već e, čitav niz godina. Mnoge države Europske unije e, pokazale su da kriterij broj 8 uopće ne e, uzimaju ozbiljno Dakle, obično se kaže da je to kriterij koji omogućava da bogate zemlje e, govore siromašnim zemljama što da rade. Međutim, naravno, ovo je argument koji je mnogo sofisticiraniji. Njemačka i Češka su naručile mnoge borbene zlakoplove Eurofighter i onda su jednostavno utvrdile da si ih ne mogu priuštiti i odlučile su ih e, dakle prodati dalje. Dakle ne možemo tu razgovarati o tome što bogati govore siromašnima, možemo razgovarati o tome što su razumne ili nerazumne odluke, e, to bi svakako bilo bolje. Ne mogu odgovoriti na sva pitanja, pokušat ću e, se osvrnuti samo kratko još na nešto, a to je usporedba oružja koje se prodaje Ukrajini i Rusiji. To je nije ono što sam ja mislio. Ja sam samo htio reći da je ironično da kad su se kad se prodavalo oružje Rusiji, da je upravo Ukrajina postavila pitanje zajedničkog stajališta, a onda je e, potom Rusija progovorila kako treba primjenjivati zajedničko stajalište kada Europska unija prodaje oružje Ukrajini. Dakle, to je ono što sam htio reći a kada bismo primjenjivali ove kriterije na izvoz oružja u Ukrajini možda bismo došli do drugog odgovora. E, što se tiče potrebe za većom konvergencijom, nastavit ću, nadovezat ću se na nešto što je spomenuo Pierre Arnaud. Često čujem argument od različitih država Europske unije da je praćenje e, nešto što SAD može činiti i to zbog svojeg velikog utjecaja a da pojedine države članice Europske unije nemaju takvo takav utjecaj i da ne mogu na taj način pratiti e, korištenje e, odnosno krajnju namjenu i korištenje kod krajnjeg korisnika. Međutim, ja mislim da kada bi 28 država članica zajednički odlučilo primijeniti zajedničku politiku u svezi praćenja krajnje namjene i krajnjih korisnika i povezati se sa SAD-om, da bi to tada bila mnogo realističnija mogućnost i ja bih potakao države članice Europske unije da to malo ozbiljnije razmotre. Oprostite što nisam odgovorila na sva pitanja, ali znam da nam je vrijeme ograničeno. Hvala, Jan Pi. Zahvaljujem predsjedateljice, kao i prethodni govornici. Ja moram reći da neću moći odgovoriti na sva pitanja, no na kraju ću iznijeti neka stajališta u ime industrije e, koja se tiču nekih strateških razmatranja. Prije svega spomenuta su radna mjesta mnogo puta, pa ću vam samo dati neke podatke. Ja se slažem da ovo pitanje nije pitanje koje treba razmatrati kroz prizmu stvaranja radnih mjesta u Europskoj uniji. U ovih 3000 tvrtki koje su nama pridružene otprilike eh, radi milijun ljudi, otprilike polovina u sigurnosnom sektoru, polovina u obrambenom sektoru. E, međutim, e, u tih 3000 nismo uključili još 80 e, tisuća tvrtki dobavljača. Dakle, ovdje govorimo o doista golemom broju radnih mjesta. Što se tiče obrambene tehnologije, mislimo da ona jest temelj za europsku sigurnosnu i obrambenu politiku kako na europskoj razini tako i na nacionalnoj razini. Dakle, mnogo je tu toga što se preljevaju druge sektore u sektor zrakoplovstva, medicine i tako dalje međutim e, nije e, problematičan razvoj našeg društva e, i istraživanje i razvoj u okviru našeg društva. Ono što jest problematično jest izvoz. U svakom slučaju europski razvoj industrije i istraživanja i razvoj sasvim sigurno ne trebaju se promicati samo u svrhu stvaranja radnog radnih mjesta u ovom sektoru. To nije pravi način gledanja na ovo. Kad govorimo o kontroli izvora, izvoza, mi tu zapravo uzimamo samo jedan mali komadić velike slagalice e, i treba razmotriti širi kontekst i vidjeti što se događa na globalnoj sceni. Situacija na svijetu za deset godina za cijelo će biti sasvim drukčija od današnje i meni se čini da se mi previše da mi previše nastojimo odluke vezane uz budućnost donositi gledajući u zrcalo u kojem se zrcali naša prošlost. Moramo više razmotriti što bi nam budućnost mogla donijeti. Vidimo da već deset godina e, rastu izdvajanja za obranu ako oduzmete američke brojke na globalnoj razini vidjet ćete da je došlo do porasta i 2013. i 2014. Dakle, svijet mnogo više ulaže u obrambenu tehnologiju 2013. Eh, i 2014. godine nego što to čine Europa i Amerika situacija sada je takva da izdvajamo 125 milijardi uh, um, eura, a prije uh, četiri ili pet godina, izdvaja, oprosti, prije deset godina izdvajali smo 400 e, milijardi. Dakle, možete vidjeti do kolikog pada je došlo. Postavlja se pitanje vrijednosti tržišta za obrambenu e, tehnologiju. To je tržište koje vrijedi otprilike 35 milijardi eura. E, danas 15% otprilike obrambene tehnologije e, na globalnoj razini otpada na Europsku uniju. SAD je izdvaja gotovo dvostruko e, više, dakle njihov porast izdvajanja u ovom području, u području obrambene tehnologije, porastao je dvostruko više nego u Europskoj uniji. I ako želimo zadržati vodeću ulogu u ovom području, pitanje je kako to možemo postići. Treba vidjeti što rade druge e, regije, što rade druge zemlje. 2007. godine, ovo su podaci Europske agencije za obranu, države BRIC izdvajale su za istraživanje i razvoj jednako koliko i Europska unija, a 2013. izdvajale su tri puta više nego Europska unija u području istraživanja i razvoja u obrambenoj tehnologiji. Dakle, u sedam godina njihova izdvajanja narasla su trostruko u odnosu na naša i to pokazuje da je došlo do velikih promjena u tom tehnološkom krajobrazu. Naravno i naše tvrtke su samim time pod velikim pritiskom, njihov e, je stav naravno dobit ćete različita mišljenja od e, predsjednika uprave različitih tvrtki, ali većina njih kažu e, da ih e, dioničari pitaju zašto uopće ostajemo u ovom sektoru. U Europi više ne postoji tržište za za ove proizvode možemo sada otići u e, države koje, se, koje su u razvoju, gdje postoji interes za ovu industriju i uglavnom ako ne dođe do novog razmatranja kako možemo zadržati svoju vodeću ulogu u ovom području E, bojim se da će industrija e, nestati iz našeg dijela svijeta. E, također borba za mlade inženjere koji žele raditi u različitim područjima je također nazočna. Inženjeri se pitaju zašto bi se bavio obrambenim eh, obrambenom industrijom kad za to ne postoji interes na tržištu, možda bolje ići u civilnu avijaciju ili u neko drugo područje. Ukratko želim reći da je kontrola izvoza samo jedan mali dio sveokupne slike. Treba razmatrati pitanje strateške autonomije E, kako Europa želi definirati svoje sposobnosti, kako ih želi dalje razvijati, industrijske sposobnosti, vojne sposobnosti, tehnološke sposobnosti, kako ih želimo zadržati u budućnosti i naravno pitanje sigurnosti dobave. E, to je još uvijek e, također važno pitanje. Dakle, izvoz je samo jedan mehanizam i samo jedan element čitave ove rasprave da se vratimo na neka izravna pitanja koja ste postavili je li Europa konkurentna danas ja e, mogu reći da sasvim sigurno ovdje u Europi možemo učiniti mnogo toga kako bismo povećali konkurentnost naše industrije E, tu je riječ o odnosima s kupcima, mm, u tom području imamo vrlo fragmentiranu sliku, zatim usklađivanje proračunskih postupaka, imamo 28 sustava, ali ne trebaju nam sve te različite brojke kada je riječ o nabavi. Naravno, riječ je o konkurentnosti u industriji, ali industrija će to pozdraviti. Industrija je spremna na konkurentnost i želi da do toga dođe. To je nešto što bi potaklo razvoj industrije i tu onda možete vidjeti spajanja tvrtki. Do spajanja tvrtki neće doći zahvaljujući političkim smjernicama, već zahvaljujući e, odgovarajućem ponašanju korisnika. E, potom treba objediniti resurse i tu se čini da postoji određen jaz između onoga što se kaže na političkoj razini i ono što se provede na razini vlasti pojedinih država članica. Još jedno pitanje koje se ovdje postavlja je da li se možda usredotočavamo previše e, na kratkoročne ciljeve kad razmatramo kojim državama prodajemo oružje, možda je uistinu tako jer ako pogledamo što industrija sama radi, e, naime prisiljeni smo se reorijentirati, odnosno preorijentirati e, kako bismo pronašli nova tržava. E, tržišta treba pronaći, tržišta gdje postoje potrebe, gdje postoje kupci, gdje postoji novac a naravno to treba raditi u skladu sa vanjskom politikom vaše vlade da vidite možete li dobiti dozvole i onda odete u to područje i trebaju vam godine i godine da izgradite odnose u tom području znači to se ne događa preko noći ali u svakom slučaju na globalnom tržištu treba ići u onom smjeru gdje postoje kupci i u tom smislu treba razmatrati o tome kako sačuvati autonomiju e, Eh, Europe dugoročno i kako osigurati preživljavanje ove naše industrije. Kad je riječ o borbi protiv korupcije, to je također tema koja je spomenuta i mogu reći kao što sam to i u uvodu rekao da je to tema koja je jako važna za našu industriju. Mi podupiremo sve strategije čiji je cilj E, borba protiv korupcije i draga nam je što Transparency International više ne radi samo indeks e, korupcije u obrambenoj industriji, već i indeks korupcije u državama, jer dakle kad govorimo o korupciju treba razmotriti i stan kupaca, dakle na strani kupaca e, također postoji to razmatranje i sve najveće tvrtke u našoj udruzi su uvelike zainteresirane za borbu protiv korupcije, kažem velike tvrtke, e, to ne znači da male nisu zainteresirane, nego jednostavno nemaju dovoljno sredstava za tu borbu, zato prate ono što rade veliki. Industrija ima svoje vlastite procese i ono što u izvješćima ne možete vidjeti je broj dozvola koji se izdaje u pojedinim zemljama, koliko izvoza se zapravo e, odobrava. U pojedinim tvrtkama se raspravlja o tome ako pristigne zahtjev iz neke zemlje hoće li se najprije sa vlastitom zemljom razgovarati o tome trebali, trebali izdati tu dozvolu ili ne. Čak i same tvrtke nekada ne žele eh, poslovati sa pojedinim kupcem, sa pojedinom državom, eh, iako bi možda mogle dobiti dozvolu, ali smatraju da postoji prevelika opasnost od korupcije u toj zemlji ili pak neki drugi rizik. I na kraju možda bi bilo zanimljivo usporediti ono što radi Europa sa onime što radi SAD, međutim to nije e, fair usporedba jer svi znaju da imamo različite preduvjete, no ako pogledate razinu ambicije SAD u ovome trenutku, oni su svjesni da je došlo do promjene u odnosu političkih snaga i gospodarskih snaga Međutim, oni istodobno kažu da je njihova ambicija da nastave biti e, vodeći e, na e, globalnoj sigurnosnoj sceni. Jednako tako svjesni su da je ovdje u pitanju tehnologija, ali i vojna sposobnost, dakle sve se zajedno može svesti na tehnologiju, na to da se osigura da imate ono što vam je potrebno kako biste poduprli vaše političke i strateške ambicije i e, nastoje osigurati da se sljedeća generacija tehnologije razvije u SAD-u da omogući odgovarajuće vojne sposobnosti e, njihovim snagama i da ne budu ovisni ni o kojoj drugoj regiji u SAD-u. Dakle, to je ono što mi moramo odrediti. Moramo odrediti koje su to sposobnosti koje su nam ključne, e, moramo odrediti u kojim područjima možemo imati partnere i u kojim područjima možemo surađivati s drugima. Znači, to je ono što u ukupnom europskom kontekstu nedostaje. Hvala vam. Htjela bih gospodinu Jampiju postaviti jedno dodatno pitanje koje možda nije izravno povezano sa kontrolom izvoza eh, oružja. Čini se naime da Grčka je jedan od istaknutih kupaca ili je barem bila istaknuti kupac oružja e, među svim državama članicama Europske unije i da kupuje oružje i iz Europske unije i iz trećih zemalja e, unatoč velikoj krizi u toj zemlji. Koji je stav industrije prema tome? Koliko shvaćam, te nabavke oružja ne financiraju financiraju, financiraju se različitim zajmovima. U svakom slučaju, koji je vaš stav u odnosu na stanje u Grčkoj? E, jeste li skloni oprostu duga Grčke? Ono što mm, smo za sada vidjeli, moram reći da nisam vidio nikakve, odnosno čuo nikakve rasprave u kojima bi se Grčku odredilo kao dobrog ili lošeg kupca, niti na najvišoj razini u našoj udruzi takve se rasprave nisu vodile. Dame i gospodo, time smo došli do kraja našega rada. Zahvaljujem svim panelistima na njihovim e, vrlo zanimljivim izlaganjima. Hvala vam na raspravi i molim vas dođite i na poslijepodnevni dio našega rada. Imaćemo zajedničku sjednicu sa Afetom, om razgovarat ćemo o sigurnosnom stanju na istoku i zamrznutim sukobima. Hvala.